Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie. Započet ćemo s radom, dragi kolege. Imamo akademskih četvrt koji smo ispoštovali. Dakle, prva točka dnevnog reda današnjeg sastanka također je donekle akademske prirode jer smo predvidjeli saslušanje posvećeno sektoru pčelarstva u Europskoj uniji. Dakle, između oslog bit će nam predstavljen e, i znanstveni pogled na ovo pitanje. Dakle, želim vam svima dobar dan, srdačno vas pozdravljam danas u ponedjeljak. Predvidjeli smo, dakle, danas sastanak našeg e, odbora i trebamo usvojiti dnevni red. Dobili ste nacrt dnevnog reda. Danas nećemo obraditi točku šestu koja je odgođena za neki kasni datum. Što se tiče priopćenja predsjednika, dakle druga točka, usmeni prijevod e, imate na raspolaganju na 16 jezika, ovaj sastanak e, možete pratiti i preko interneta. Točka treća, odobrenje zapisnika sa sjednica od 2. i 3. svibnja. Sukladno ustaljenom postupku. Možete iznijeti svoje primjedbe. I točka četvrta, javno saslušanje u, o stanju pčelarstva u sektoru e, pčelarskom sektoru u EU. Dakle, ovdje se radi o doista nužnom saslušanju, ovdje se radi o jako važnoj temi za budućnost e, europske poljoprivrede. Stvar je tim važnija što je situacija doista kritična i to doista takvim i doživljavaju poljoprivrednici u velikom broju država članica. I to je jako slabo poznato javnom mnjenju. Jako mali broj ljudi upoznati je sa stvarnosti na terenu, a istinskim nam je potrebno potrebna pomoć javnog, javnosti u ovom sektoru. Dakle, javnost je, ima jasan senzibilitet za situaciju i probleme s kojima su očeni pčelari i poteškoće s kojima se u kojima se nalaze. Dakle, imat ćemo dva dijela ovog javnog poslušanja. Prvi dio bit će posvećen stanju e, sektora pčelarstva. Saslušat ćemo gospodina Pitera Brosa iz Mađarske udruge pčelara On je također e, članom e, brojnih e, ekspertnih skupina savjetodavnih tijela za pčelarstvo u općoj upravi Agri. Zatim slušat ćemo gospodina Petra Maskeja, predsjednika njemačkih pčelara, udruge pčelara, zatim predsjednik Kopa Kožeka. Svaki odgovornik raspolagat će s 10 minuta, zatim ćemo imati razmjenu gledišta, dakle pitanja i odgovore. Mislim da ćemo moći malo produžiti ovo sve jer e, raspravu jer je točka šesta povučena s dnevnog reda kao što sam najavio. Posljedično tome, tko god bude želio uzeti riječ imat će priliku za to. Imamo ovdje i goste u dvorani koji će moći uzeti riječ ukoliko to budu željeli. Zatim u drugom dijelu ćemo više imati znanstveni pristup, govorit ćemo o pilot projektima i raznim inicijativama u sektoru pčelarstva. Prvi, dakle, koji će uzeti riječ u drugom dijelu, bit će Thierry Dufresne, predsjednik i osnivač Francuskog observatorija za apidologiju. Zatim ćemo saslušati gospodina Piotra Međickija, koji, je, koji se bavi istraživačkim radom naravno u izravnoj vezi sa pčelarstvom, radi u Italiji. A za kraj ovog drugog eh, dijela krugnog stola saslušat ćemo gospodina Normana Kareka koji se bavi, koji radi u udruzi istraživačkog rada o pčelama i koji je autor eh, tekstova i radova posvećenih pčelama i radi također na projektu B4 Project. Eto, mislim da možemo odmah započeti ovu razmjenu gledišta. Kao što rekao, započet ćemo tako da ćemo saslušati gospodina Petra Brosa. Izvolite gospodine, imate riječ. Thank uh, hvala predsjedniče. Najprije želim iskreno se zahvaliti na pruženoj mogućnosti. Doista jako je rijetko da e, pčelari mogu govoriti u Europskom parlamentu. Mislim da će ovo cijelo poslijepodne biti jako korisno za sve nas. A ja ću sada preći na svoj maternji jezik i još jednom želim zahvaliti na pruženoj prilici. Ono što u ovih deset minuta možemo kazati i želim kazati kako sam zapravo zamislio ovaj svoj referat, izlaganje, ja ću na prvom mjestu e, sa profesionalnih e, pčelara i ume njih govoriti, dakle, kompletna problematika koja se tiče samog uzgoja pčela i pčelarstva, Dakle, profesionalni pčelar je onaj koji ima više od 150 e, zajednica i ne bih sada govorio o svakodnevnim problemima s kojima su suočeni sami pčelari koji su povezani sa klimatskim promjenama, a isto tako i nametnicima koji dolaze iz čitavog svijeta, te isto tako i koji su uzrok intenzivne poljoprivrede upotrebom pesticida. Ja bih se svakako želio usredotočiti na jednu specifičnost u cjelokupnoj problematici. Mislimo da je to ujedno i velika zapravo opterećenje pčelarstva i koči razvoj u čitavoj Europskoj uniji. Ja sam vam donio neke fotografije koje ćete moći vidjeti na e, platnima i svakako bih želio istaknuti da 510 milijuna građana Europske unije zaista imaju veliki interes e, u e, pčelarstvu, što znači da je to interes za sve nas e, da imamo ovaj sektor koji mora biti snažan. Možemo si postaviti pitanje zašto je tomu tako. Mislim da svi ovdje u odboru za poljoprivredu znate i poznata vam je činjenica da zapravo sama korist pčelarstva i uzgoja pčela je mnogo značajan. Ne želim puno toga reći, međutim želim istaknuti prije svega da prije svega e, imamo ulogu zapršivača. Mi znamo koliko je posljedica e, sama time što e, je e, dovoljno isto tako i za uzgoj voća i povrća. Također je jako važno da u ovom segmentu pčelarstva Također imamo ulogu pčele u dakle, zaštićenim područjima koji su polinatori samih eh, biljaka. Osnovno pitanje koje moramo postaviti kako možemo pojačati ulogu pčelarstva. Mišljenja smo da bi najjednostavnije bilo kada bi se pčelarstvo u Europskoj uniji da pčelare dobiju svoju financijsku dakle zahvalu na neki način, to jeste eh, da ostvare svoju dobit kako bi oni mogli živjeti od eh, svoje djelatnosti. Postavlja se još jedno pitanje, upravo 510 milijuna stanovnika Europske unije, kako ih možemo na najbolji i najpovoljniji način doseći kako bi upravo ovi građani došli e, u e, korist e, pčelarstva. Dakle, to bi se trebalo upravo dogoditi kroz na neki način metodologiju, kada bi svaki građanin u Europske uniji dobio mogućnost da sve konzumira, dakle, proizvodi pčela, bilo da ih kupuje iz Europske unije, isto tako e, kad je riječ i o matičnom liječi, o propolisu. Znamo da je to izuzetno pozitivno djelovanje na ljudsko zdravlje, stoga bi svakako trebalo tražiti med europskog podrijetla, sve ovo dovelo bi pak do toga da se sami pčelari u Europskoj uniji mogu živjeti od svoje djelatnosti. To bi bilo u konačnici zapravo onaj cilj koji valja ostvariti. Kao što sam kazao, treba nam jedan snažan sektor koji će sam sebe e, financirati. E, imamo već situaciju i znamo da svega pola e, potrebe u Europskoj uniji može biti zadovoljena kroz evropske pčelare. Međutim, postoji isto tako 50-postotna ova istrpljenost e, evropskih pčelara s jedne strane, međutim ne postoje e, nikakva tržišta za evropski med. Zbog čega je to tako? Zbog čega nema potražnje za evropskim e, medom? Jednostavno, odgovor na ovo pitanje je to da moramo pogledati što se događa u pojedinim državama koje proizvode više negoli, e, meda negoli što e, konzumiraju. E, Belgija i Njemačka ne spadaju u ovu skupinu. Međutim, Mađarska, Rumunjska, Španjolska, Bugarska, Hrvatska i neke druge zemlje koje valja spomenuti u ovom drugom popisu koji će svi zajedno istaknuti da naprosto nema potražnje za njihovim medom, da nemaju tržišta na koje bi ih mogli plasirati jednostavni razlog, ne postoji poseban, posebno tržište europskog meda. Moramo također znati da i na veleprodajnim tržištima za med je situacija sljedeća sav onaj med koji se proizvede u Europskoj uniji, možemo reći da količinski je podjednak e, onoj količini koja se proizvodi u trećim zemljama, što znači da između ova dva područja ne postoje razlike. Kako je zapravo moguće da se dogodi ovaj paritet opskrbe medom, zbog čega imamo jednaku količinu europskog meda kao i meda sa trećih tržišta na veleprodajnom tržištu. Ovo je povezano sa time što sam potrošač ne razlikuje između ove dakle dvije vrste meda. Što potrošač ne zna, odnosno kako je uopće moguće da ne razlikuje između dakle europskog meda i meda iz trećih zemalja? Odgovor je i tu vrlo jednostavan. Sam potrošač kao takav na neki način ne zna pozadinu E, onog ne zna porijetlo, podrijetlo samog meda, pa čak i u maloprodajnim lancima ne može saznati koja je pozadina i gdje je proizveden taj med. Činjenica je da 65% proizvedenog meda u Europskoj uniji ide izravno prema potrošačima, prema krajnjim konzumentima, a 35% meda koji se proizvede u Europskoj uniji plasira se preko e, veletržišta. Sigurni smo da je sektor samog pčelarstva u Europskoj uniji može biti samo snažen ukoliko poraste upravo ovaj dio 35% koji se prodaje preko dakle veleprodaje. Još nekoliko promišljenja zbog toga što evo imamo svega na raspolaganju 10 minuta, koji bi zapravo bili ciljevi i što trebamo učiniti u budućnosti, što možemo učiniti u EU uniji u korist e, pčelarstva i pčelara. Potpuno je jasno da kada bi evropljani konzumirali med, eh, tada bi se smanjio rizik eh, za razne zdravstvene tegobe. Također moramo kazati da nam je upravo potrebna regulativa za sljedivost eh, koju već imamo za med, ali nemamo istu tu sljedivost za med iz trećih zemalja. Ono što je jako važno i što je došlo iz SAD-a, ukoliko dakle ne podupremo pčelarstvo, tada će doći do situacije koju imamo u SAD-u gdje upravo e, pčelari, a isto tako i proizvodnja e, voća i povrća opada, što znači da med, odnosno pčele, možemo uvoziti, ali ne možemo e, izvršiti njihovu ulogu polinacije. 14 milijuna E, zajednica pčelnih e, upravo zbog e, jeftinog uvoza dakle je uništena kompletna proizvodnja i možemo kazati da su političari djelovali, ali zakašnjelo. To je upravo i razlog uslijed kojeg sada imamo situaciju da svaka zajednica, pčelna zajednica u E, SAD-u dobiva recimo 180 dolara poticaja kako bi se upravo održala razina polinacije. Želim istaknuti koje postoje još mogućnosti, a to je promjena, izmjena, dakle, i ono što je moguće učiniti zapravo bez ikakvih financijskih sredstava, to je mm, dakle Evropska komisija i e, pravo iz 2001. godine mora biti navedena zapravo na samoj staklenki odakle dolazi sam met. To bi svakako bilo potrebno. Na temelju toga bi upravo sami potrošači mogli znati iz koje zemlje dolazi njihov met. Na ovoj fotografiji vidite upravo situaciju da je upravo jedna staklenka iz e, Južne Afrike gdje se navode sve one zemlje iz e, kojih je ova mješavina meda zapravo dolazi. A to je popriličan broj zemalja. On sam kao potrošač mora vidjeti odakle dolazi taj med, može odlučiti da li želi kupiti taj med ili ne. I u konačnici e, možemo vidjeti da je ona država koja se nalazi na prvom mjestu ima i najveći udio. To je mješavina medova, no međutim to mi u EU nismo e, predvidjeli. Što se tiče sljedivosti, izuzetno je važno da upravo imamo e, svakako navođenje svih elemenata od košnice pa sve do staklenke kako bismo upravo na neki način tu sljedivost mogli pratiti. Samo na graničnim prijelazima imamo kontrolu samih proizvoda. Međutim, koji koji kineski med, koji kineski pčelar se nalazi za pojedine vrste meda ili iz Argentine, nemamo nikakvih informacija. Osobno dolazim iz Mađarske i mogu kazati da ukoliko bi na staklenki zaista bilo naveden mađarski med, onda bismo mogli navesti tko je taj pčelar koji je proizveo taj med. I kada zaista bi ovaj način etiketiranja funkcionira u Europi, tada bismo mogli osigurati i daljnju opstojnost samih pčelara. Još jedna činjenica, sam onaj med koji se eh, isto tako eh, filtrira sa propolisom, ne mora se eh, etiketirati i ne smije se etiketirati kao med. Kod prerade i kod filtracije samog meda dolazi do smanjenja kvalitete samog meda, a recimo pravo i odnosno služba zadužena u SAD-u e, kaže da se ovakav proizvod ne smije označavati sa medom. Bilo bi jako dobro kada bi i političari u Europskoj uniji postigli istovjetan cilj kao što je postignut u SAD-u. Moramo zaista čvrsto raditi na tome i svakako Norbert Erduš koji je koji s nama surađuje mi smo naveli da svakako predložili različite promjene izmjene zakonskih prijedloga, Izuzetno to intenzivan posao i želim se obratiti svima vama u ime isto tako i e, dakle zajednice pčelara u Europskoj uniji da se založite za promjenu zakonodavstva da uistinu kroz lobiranje zaista uspijemo postići napredak. Želim zahvaliti na vašem doprinosu i želim vam sve najbolje u vašem daljnjem radu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Najpša hvala sada predam riječ sljedećem govorniku. Izvolite gospodine Maski, imate riječ. Ja, auch ich möchte... Da, ja sa svoje strane želim se zahvaliti na pozivu koji ste eto mi uputili kako bismo evo u Europskom parlamentu mogli prikazati situaciju dakle s njemačkog gledišta u području pčelarstva. Ja u prvom redu želim kazati da zapravo svih onih pčela koje e, se nalaze u e, cvjetovima vidim da je zaista u području oprašivanja, a isto tako e, ja važne elemente, a isto tako i mogućnost da nas se u tom nastojanju i podopre. Ja, so ist die Evo, ovo bi bila idealna situacija, kao što je vidljivo na ovoj fotografiji, kada e, pčele imaju, kad su dobro, u dobrom stanju i to vidimo isto tako i u zajednicama pčela u Njemačkoj možemo kazati da imamo izuzetno visok stupanj uvoza, nažalost svega 20% možemo pokriti potreba iz vlastitih izvora na njemačkom području i prodati toga što je upravo potrošnja jako velika. 80% se dakle uvozi, potrošnja je dakle prije svega isto tako e, svi oni e, fizičke osobe, privatnici koji sami direktno kupuju kod pčelara. Mi kao udruga pčelara, ne znam da li možete vidjeti to na ovoj prozirnici, vidimo da imamo oko 110 tisuća organiziranih pčelara u našoj udruzi, međutim ove zime imali smo gubitak od 20% na čitavom teritoriju Njemačke. U gradovima, u Berlinu, Hamburgu, ovi gubici su bili veći od 30%. Po kvadratnom kilometru imamo sedam zajednica i populacija, gdje u ostalom području možemo kazati da imamo na kvadratnom kilometru dvije populacije. U, prije 50 godina imali smo više od 1,5 milijuna pčelnih zajednica i pčelari godišnje imaju rast od oko 5% godišnje. Međutim, moramo kazati da je to sa svega 1 do 2, dakle 1 do 2 populacije, kako bi zapravo pomogli e, samoj prirodi. Ja bih želio da svaki pčelar ima 10 populacija profesionalnih pčelara i ja sam e, član isto tako profesionalnih pčelara, ima nas oko stotinu, koje kao brojka čini se kod nas e, zapravo integrirane u sam naš savez i ne razlikujemo E, profesionalno od neprofesionalnih pčelara. U prvom redu valjamo kazati da stremimo ka tome da imamo pokrivenost po čitavom području. Bavarska koja je isto tako strukturno je dosta zastupljena, imamo najveći broj pčelnih zajednica. Što se tiče gubitaka i samih uzroka gubitaka koje pokušavamo uvijek iznova proučiti, mogu kazati da je to s jedne strane Nametnici, barva Milve, koje svi znate, koje je otprilike prije 35 godina uvezena iz azijskog područja, a to su bili znanstvenici koji su tome kumovali. Naravno da imamo isto tako i utjecaj srcava za zaštitu e, bilja, kokteli u jednom uzorku možemo naći 15 dakle samih sastojaka E, dakle, sredstva za zaštitu biljka, a isto tako i mutacija, što znači da ako pčela na oranici e, primi određeni sastojak, e, tada one naprosto ginu. I kada ne bi bilo zabrane ovih sredstava, tada bismo imali još i goru situaciju. Naravno da postoje i uobičajene bolesti, Postoji isto tako i utjecaj okoliša, imamo isto tako i nasilno uništenje koje dovode do gubitka, a to je rušenje košnica i do elementarnih nepogoda, bilo da je riječ o olujama ili o poplavama. Nadam se da ćete evo vidjeti ove pojedine kriterije. Što se tiče utjecaja okoliša, želim pobliže ih objasniti. Naime, u prvom redu riječ je o intenzivnoj poljoprivredi. Upravo sada e, imamo uljenu repicu koja je završila svoj cvat i oni naravno daju dobru opskrbu e, za same pčelne zajednice. Međutim, e, kada bi upravo uljana repica cvjetala u razdoblju kada nije prehladno. Međutim, imamo područje u Njemačkoj koji nemaju ni jednu, zapravo nemaju proizvodnju meda, zato što smo morali hraniti same pčele i oko uskrsa svatko od nas zna da smo imali e, izuzetnu e, gubitke područja, odakle ja dolazim iz područja Würzburga, tek sada je zapravo prestao cvat uljane repica e, i mogu kazati da ću imati dosta e, dobru proizvodnju meda, imam otprilike 50 zajednica i još uvijek e, valja pričekati koji će biti konačni rezultati. Nakon proljeća, nažalost, pčele, odnosno svi insekti koji e, dakle, dolaze u prirodi, imamo, nažalost, komasaciju E, upravo taj pojam komasacije 60. godina davno je to prošlo, međutim e, zaista velik broj e, voćnjaka je uništeno i elementi koji bi bili mogućnosti za pčele da u cvatu pristupe i dovelo je sve to skupa do gospodarsko intenzivne proizvodnje, međutim za životine insekte u poljoprivredi više nije bilo mogućnosti da prežive upravo zbog ih širenja isto tako i stambenih područja, industrijskih područja, izgradnje cesta, što je dovelo do smanjenja e, zapravo samih cvatućih bilja. E, neobrađena zemlja u velik e, broj pčela u gradovima može pronaći daleko bolju prehrambenu situaciju to kreće od samih kućnih vrtova pa sve do recimo isto tako i groblja na kojima pčele mogu naći daleko više hrane. Međutim, u nekim dijelovima imamo i prenapučenosti, recimo u Berlinu, Hamburgu, Nürnbergu, gdje i u ljetnim mjesecima u pčele se kreću i po pekarama, e, gdje upravo na neki način dolaze do šećera kao proizvod. To su nekada činile samo ose. Što se tiče samo niklog bilja i površina pod samo niklim biljem, možemo kazati da su nestali iz ovih e, područja i na neki način kroz e, ozeljenjivanje postoji e, u ovom postojećem promjeni zajedničke poljoprivredne politike, provedene su neke inicijativa, međutim to je bio potencijal od svega 20%. Ovdje su na neki način došle prepreke i sankcije su se događali prema poljoprivrednici ako će se e, na neki način umjesto 10 metara saditi 11 ili 10 50 e, taj e, pojas samoniklog bilja, a to ne bi smjelo biti penalizirano ni na koji način. Osim toga, pravni izrek e, kaže da postoji mogućnost da ukoliko pet godina se sadi e, samo bilje, može se izgubiti status oranice i onda poljoprivrednici upravo ovaj e, pojas na neki način ne koriste oni, e, koriste neka druga područja, nego li upravo ovako e, područje koje bi sadržavalo samo neklo bilje. Što znači da oranice danas intenziviranje samog cvata što se tiče silaža, više nije potrebno sjene, i možemo kazati da isto tako dva do tri puta godišnje je silirano, međutim sada se češće e, sjeno e, dobiva češće u godini i sve ono što e, možemo kazati da nemamo više bilja, već imamo samo travnjake. Nemamo više ni djeteline, ni lucerne, ni esparzete. Sve su to mjere koje moramo zapamtiti za iduću reformu nakon 2020. godine zajedničke poljoprivredne politike. Želim postaviti provokativno pitanje. Da li je uljana repica zaista posljednja biljka koja cvate? I kada pogledamo ovo područje i ove površine, u Njemačkoj vidimo 1,2 milijuna hektara imamo pod uljanom repicom to je zaista lijepo. Međutim, i nažalost moramo konstatirati upravo u ono vrijeme kada imamo i voćnjake u cvatu i kada imamo i ove prstenove oko šuma i kada isto tako i u kućnim e, dakle vrtovima imamo na neki način dovoljno cvata. U proljeće, dakle, imamo prekomjernu ponudu i morali bismo ovu ponudu na neki način produžiti i na druga razdoblja u godini. Što se tiče voćnjaka u današnje vrijeme možemo kazati da Upravo u proljeće imamo jedan bogati stol svih namirnica, međutim interes e, za voće opada upravo zbog toga što su loše cijene, a isto tako eventualno mošt koji stari, stari jabučne ovaj, zalihe se mogu koristiti. Zaključujemo da dolazi zatruljanje površina, isto tako e, travnjaci sadržavaju, međutim bilje ne može rasti. A isto tako i podloga koja se koristi dovodi do pustoši. Kada pogledamo u ove međuredove između e, voćnjaka, tada vidimo e, biljke u cvatu. Dakle, u proljeće možemo kazati da pčele imaju dovoljno mogućnosti za prehranu, ali isto tako i voćnjaci, te isto tako i maslačak koji cvate, kao što je to poznato u našem području Algoja, svakako i srce svakog pčelara će jače kucati. Međutim, Nažalost, upravo ova situacija e, smatra se maslačak kao apsolutno neželjenom. Međutim, možemo isto tako konstatirati da je hranjiva i za e, krave. Što se tiče različka, on je u nekada u proljeću bio zapravo najčešći kojeg smo mogli susretati, a gotovo da ga i nema u današnje vrijeme. upravo kada je riječ o različku, imamo također utjecaj e, dakle, korištenjem glifozata, a isto tako se mogu naći ostaci u krajnjem proizvodu medu. Ako postavimo pitanje kako možemo pomoći pčelama, stvoriti zelene površine, koristiti površine oko e, dakle samih polja, alternativni proizvodi koji se isto tako mogu upotrijebiti umjesto kukuruza. Dakle, stvoriti e, dakle, površine za cvat, alternativna proizvodnja, za biomasu, a to su dakle isto tako silfium performatum i koji bi trebao zapravo računati u ozelenjavanje. A isto tako kad je riječ o svetlom podlomku, kad je riječ o e, različku koji može u lipnju još se e, dobivati a isto tako koristiti e, pojaseve za cvat uz glavni plot koji se raste. Također, isto tako treba biti potpuno birokratski, isto tako treba imati ciljanu e, potporu za poljoprivrednike. Ovako otprilike bi mogao izgledati e, voćnjak oko kuće, ovo je kod mene, kod kuće gdje vidimo različite biljke, vidimo u pozadini ovo veliko žuto, to je silfijom perfulatom. Ne samo da se ovdje nalaze pčele, već i leptiri i sve ostale životinje. Želim zahvaliti na vašoj pažnji, Isto tako, istaknuti da je svakako važno istaknuti gdje sam htio navesti sve ono najvažnije za dobro pčela i što bi svakako u novom ZPP-u nakon 2020. godinu korak po korak treba realizirati kako bismo imali zdrave pčele. Hvala. A sada predajem riječ predsjedniku radne skupine Kopa Kožeka, gospodinu Etijenu Brnovu, e, koji će zaključiti prvi dio ovo, ove razmjene mišljenja. Izvolite, gospodine. Merci, merci pour l'invitation. Hvala, hvala vam na pozivu. Dakle, danas ću pokušati brzo predstaviti situaciju u u Europi. Dakle, prvenstveno ću se baviti temom kojom se bavimo na razni kopako žeka, Evo ovdje imate jednu veliku kartu koja vam predstavlja situaciju u pčelarstvu i što je tamnija boja, to je više pčelarska zemlja, ako možemo tako govoriti. Dakle, na sjeveru, kao što vidite, malo imamo populacije pčela. Što se više ide na jug, jugo, istok Europe, sve je pčelarstvo važnije. Dakle, vidite, produktivnost može jako biti promijenjena ovisno o državi i jedna od velikih karakteristika našeg pčelarstva je to što je naše pčelarstvo tako da imamo ogroman broj pčelara, ima ih više od 500 tisuća, no samo 5% od njih su profesionalci. Dakle, ovdje se radi prvenstveno o amaterskom pčelarstvu i to bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Druga karakteristika koja je jako važna, dakle, Peter Brost puno je o tržištu, no ovdje imamo jedan grafikon koji predstavlja pregled, presjek stanje u Europi. Dakle, mi smo u biti drugi najveći proizvođač meda na svijetu iza Kine. Naravno, Kina je daleko ispred, no što je jako važno na europskoj razini, vidite ovaj dio koji se nalazi iznad ove prve crte, to je uvoz meda. Dakle, možemo vidjeti da je uvoz iznimno veliki. Dakle, Sjedinje američke države i mi smo najveći uvoznici meda na svijetu. Dakle, s jedne strane jako puno e, proizvodimo, ali nedovoljno. Tako da uvozimo i veliki dio proizvodnje, odnosno uvoza dolazi iz Kine. Ovdje možemo vidjeti da se radi o proizvodnji ovisno podijeljeno po državama članicama i vidimo da tu Španjolska, Rumunjska su e, na prvom mjestu više manje što se tiče proizvodnje, ali vidimo tu Njemačku koja ima ogromnu e, crtu, dakle u biti jako puno uvozi i najveći dionik e, na tržištu medarstva, meda je Njemačka. Dakle, gospodin kolega nije govorio o tome jer to se ne tiče industrije, ali ovdje se vidi da jako puno uvoze za e, pčelske proizvode i vidimo da taj uvoz, dakle med koji se uvozi dolazi izvan Europe, dakle interni uvoz iz Europe je mali. Dakle ovdje imamo gospodina Tarbel, pa spominjem i Belgiju, dakle Belgija jako malo proizvodi, ali užasno puno uvozi i užasno puno izvozi. Ali veliki problem na europskom tržištu jeste med koji izlazi iz Belgije kako bi ga se prodavao van, da li se tu radi o belgijskom ili o kineskom medu koji je dobio belgijsku, odnosno europsku etiketu. Dakle vidite, to je pitanje koje se postavlja. Vidite, tu je ta svojevrsna trgovina, dakle ima veliki, ogroman tranzit u europskoj razini i to ni europske statistike ne mogu e, sve popratiti. Ovaj grafikon mi se jako sviđa, situacija se malo, malo promijenila, ali tu se radi o uvozu e, meda iz Kine. Dakle, ovdje vidite da polazimo od nule skoro i dolazimo do 50% uvoza koji potječe iz Kine. Zašto iz Kine? Pa jednostavno zato što je kineski med najjeftiniji barem je tada bio kada se radi ovaj grafikon u zadnjih godinu dana, je Ukrajina više manje zamijenila Kinu jer e, oni stavljaju na tržište još jeftiniji med, naravno operateri su se preusmjerili ka prema ukrajinskom medu. Dakle, u svakom slučaju Kina predstavlja ogrom, je pravi super teškaš na tom tržištu, no pitanje koje se postavlja da li se tu radi u stvarnom medu da li taj med da, nije možda bio prekomjerno filtriran jer sva ta prekomjerna upotreba smole e, se uveliko e, prakticira tamo zatim znamo da taj med nije toliko ni med jer e, čim se, čim se e, proizvod stavi u saće, odmah, odmah ga kinezi e, beru, dakle to još nije postao med. Dakle, u svakom slučaju možemo misliti što god hoćemo, ali ja mislim da to taj proizvod ne odgovara direktivi o pčelu, o medu. Dakle, suočen s takvom situacijom, Pratili smo se komisiji koja nas je ljubazno saslušala i pokrenuli su jednu studiju da se vidi kakva je situacija dakle, sa e, izmijenjenim medovim, medom. I tu je napravljeno jedno veliko uzorkovanje na razini Europe. I ovdje vidimo da situacija koja je uočena u državama članicama nije bila jako pozitivna jer već se tu vidi čitav niz malverzacija, dakle 6% meda, E, ostalo je dodan šećer, zatim e, e, bilo da se, loša etiketiranje bilo o botaničkom ili zemljopisnom podrijetlu i tako dalje. I ovaj Joint Research Center je radio još dodatni radi koji je, i rezultati su još alarmantniji. samet koji prođe kontrole država članica, ovaj Joint Research Center ukazuje da imamo 14% meda koji je izmijenjen. Dakle, imamo ni 6 plus 14, to je već 20. Dakle, dolazim, imamo, evo, znamo da je med jedan od naj... Iz, e, jedan od proizvoda koji se najviše mijenja u njegova osnova, dakle, a govori se na sve strane da je med prirodni proizvod, da je to odraz našeg okruženja i tako dalje, a ovdje dobijemo situaciju u kojoj <laughs> imamo jako, jako problematičnu situaciju. Dakle, morat ćemo puno toga napraviti kako bi se to stanje ispravilo. Takva je situacija i u državama članicama, a i e, kada se govori o uvoznom medu. Dakle, ne bacam kamen nikome, znate, problem je s obje strane. I trebamo pokrenuti čitav niz e, procesa. Govorio sam o medu, ali nije samo u tome problem. E, imamo i, i vosak. Dakle, cijele kolonije nisu funkcionirale. Zašto? Pa jednostavno taj vosak, to je tržište mednog voska je e, ogromno, uveliko se razvilo. Imamo ogromne količine voska koje dolazi iz Kine, naravno, i što pokreće stvar problem. Ali bez, bez e, tog sača e, pčele nestaju. Dakle, opet imamo još jedan problem, dakle, <clears throat> imamo problem sa uvozom meda, onda depopulacija pčelnih kolonija, E, proizvođači meda više ne znaju kako da se nose s tim svim. Dakle, mi e, smo u kopak Kožeki govorili i razmišljali o tome, dakle ja govorim o Europi, naravno trebalo bi to i planetarno promijeniti. Dakle, treba promijeniti u biti kapacitete, proizvodne kapacitete naših proizvođača. Oni nisu loši, imamo jako, jako dobre proizvođače meda u Europi koji su usavršili tehniku koja je uveliko neizmjerno bolja od eh, pčelarstva prije 50 godina. Današnje pčelarstvo je jako zahtjevno, jako teško, dakle ako niste stručnjak u tome što čime se bavite, jednostavno nestajete. I svi ti problemi, od svih tih problema nestaju pčele, ali nestaje i dosta pčelara. Profesionalno govoreći ne samo da treba znati čuvati i spasti svoje pčele, već i preživljavati od toga. Dakle, kao što je Peter o tom rekao, profesionalni aspekt ovoga svega je ključni. Dakle, ako želimo imati pčelarstvo koje će omogućiti e, oprašivanje i tako dalje, dakle, moramo surađivati sa svim pčelarima. Dakle, moramo bolje pratiti tržišta, naravno, što se tiče programa podrške pčelarima, postoji mogućnost da se to radi, no veliki problem je taj što iznos nije dovoljno velik. Dakle, uvijek e, radimo, dodajemo nove zadatke, ali imamo istu omotnicu. Bilo bi jako važno imati sljedivost proizvoda, jer dogod nemate sljedivosti, gubimo vrijeme. To je jedan od ključnih zahtjeva koji treba ispoštovati kako bi se našlo rješenje za sve ove probleme. Naravno, treba i tražiti prijevaru. Zašto smo došli do ovolike stope prijevare? Pa zato što je med jednostavno najstabilniji proizvod e, prehrambeno govoreći. Nema kontrola, a s obzirom nema kontrola, onda imamo prevare. Da smo znatno ranije uspostavili taj sustav provjere e, kontrole, onda e, ne bismo imali ovakvu alarmantnu situaciju što se tiče prevara. Zatim još jedna iznenađujuća stvar, govorio sam o vosku, mogu, mogu govoriti i e, o peludi i o matičnoj mliječi, ali matična mliječ tu ima još više prijevara nego e, sa medom. Danas se govori o matičnoj mliječi, ali ja se doista pitam koja je postotak prave matične mliječi u, u ovoj matičnoj mliječi koja se prodaje, dakle, jer nema ni definicija. Prije nekoliko mjeseci smo tražili da se da definicija matične mliječi ili e, voska ili peludi kako bi se moglo kontrolirati jer ako nemamo definicije onda možemo to su otvorena vrata za sve vrste prevare. Dakle, definicije postoje, ali ih treba odobriti. To ne bi trebalo biti tako složena stvar, ali to je od ključnog značaja. Zatim oprašivanje. Evo, ovo je karta oprašivanja. Imamo jako intenzivna područja oprašivanja koja zahtijevaju puno, puno e, oprašivanja. Druga su manje e, intenzivna, ali to predstavlja 10% e, poljoprivrednog sektora. Zatim, nestanak pčela, pa evo, Peter govorio, ove godine u Valoni ima 25% gubitka kolonija, E, populacije, dakle to je previše. I sve ovo što je e, roza, žute boje, to je e, rizično područje, kao što vidite ovo je više od pola Europe. Dakle, zamislite malo u kakvoj smo situaciji. I što je posrijedi, dakle, varoa, naravno, pesticidi, gospodin Maske je o tome govorio, zatim gubitak ekološke raznolikosti, to svi vide, a evo ga sad je i klima koja sve više i više utiče na pčele, to uopće nije zanemarivo, to je od iznimnog značaja. Sljedeća prijetnja za budućnost vespavetina, dakle taj e, kineski bumbar, e, evo, imamo ga u Belgiji, e, gore imate potencijalno područje širenja tog parazita, dakle on nije stao, on će još napredovati i tu je jako problematična situacija taj kines, kineskim stršljenom. Zatim ovdje imate još jedan e, ektina tumida koji je bio u Kini, u SAD-u, e, parazit koji dolazi ovdje, ne znamo kako, da treba izraditi e, strategiju kako ga blokirati, to je nešto čime se treba baviti DG Sante. Dakle, koji su europski alati? Dakle, imamo od ključnog značaja program e, dakle zaštitu pčelarstva, ali jedini doista od ključnog značaja jedini problem što nema dovoljno sredstava. Zatim tu svi e, drugi instrumenti iz drugog stupa, dakle imamo ozljenjav, u okviru ozljenjavanja, zatim tu su pesticidi, digisante je dosta djelovalo, ima veliki broj dosija koji napreduju u tom pitanju unutar država članica tu su novi testovi za pčele koji su poprilično problematični. Što se tiče veterinarskog sektora imamo referentne laboratorije, to je jako dobra inicijativa, zatim EFSA radi na e, must be programu, što se tiče okoliša ima čitav niz e, e, operacija koje mogu prosperirati i DigiSante je napravila čitav niz kredita. Eto, ja mislim da sam već prekoračio dodeljeno vrijeme, velika hvala na vašoj pozornosti i doista računam s vašom podrškom. Hvala. Witam Państwa jeszcze raz. się tej chwili... Hvala vam još jednom. Mi smo ovdje čuli dosta važnih stvari i da je gospođa Wuling e, ovdje zajedno sa nama koja je od uvijek branila pčele bila bi sigurno prva koja bi se javila za riječ jer znamo da je bila uvijek dosta aktivna na ovom području. Imamo više zastupnika koji su tražili riječ. Bilo bi dobro možda da e, pitanja ne budu dulja od minutu, minutu i pol, a e, prvom dajem riječ gospodinu Feranu. Izvolite. Hvala, poštovane e, kolege. Dobro je što možemo govoriti o ovoj važnoj temi koja je bitna za opstanak naših ruralnih područja. Želim se zahvaliti našim govornicima E, koji su nam e, održali ovako zanimljiva izlaganja. Moja vizija je na margini ovog što ste vi rekli. Ja se slažem s argumentima koje ste dali, ali mislim da je problem meda e, politički problem, a ne samo poljoprivredni problem. Ne radi se samo o zdravstvenom problemu ili problemima uvoza, carina ili označavanja, već se radi o političkom problemu na koji se moramo detaljnije osvrnuti. Jasno je da postoji problem sa uvozom, naročito uvozom kineskog meda i e, danas e, moramo se boriti za gospodarski patriotizam kako bismo e, pružili potporu pčelarstvu jer mi u Europi imamo e, kvalitetan med e, i trebamo tražiti dobro označavanje meda koje je ključno kao što je to slučaj i za e, meso, voće i povrće. Bitno je dobro označavati proizvode kako bismo znali odakle ti proizvodi dolaze. Što se tiče pada pčelarskih proizvoda, 40% u Francuskoj, Nažalost, mislim da tu postoji jaka veza između poljoprivrede i pčelarstva. I ako e, se ne želimo svrnuti na to, e, onda nećemo riješiti problem. Tamo gdje je došlo do ugrožavanja poljoprivrede, došlo je i do ugrožavanja pčelarstva. Pčelari e, su kao i poljoprivrednici koji rade bez poljoprivrednih gospodarstava i ne možemo se danas osvrtati na probleme E, pčelara ako se ne osvrnemo na poljoprivredne probleme s kojima se suočavamo. Hvala gospodin Andriju. Oui, merci, président. Hvala gospodine predsjedavajući. E, ja se želim zahvaliti našim e, govornicima koji su nam sasvim jasno opisali situaciju i koji su nam dali više informacija o svemu onome čime se i mi bavimo ovdje. Rekli ste sami zbog čega je došlo do eh, pada broja pčela. Govorili smo o intenzivnoj poljoprivredi, gubitku bioraznolikosti, pretjeranom korištenju pesticida. Također postoji i nametnici kao što je varoa. Evo vi ste to također eh, spomenuli u vašim izlaganjima kao i invazivne vrste kao što je stršljen, a i eh, klimatske promjene. Budući da imamo dva dijela ovog saslušanja, ja bih e, u ovom prvom dijelu se usredotočio na pitanje bioraznolikosti. Mislim da možemo učiniti nešto po pitanju bioraznolikosti e, u smislu našeg zakonodavstva. Već imamo e, Naturu 2000, to je nešto što nam omogućuje zaštitu naše bogatstava, a isto tako tako imamo delegirane akte komisije e, kojima se možemo služiti e, kako bismo, na primjer, zabranili korištenje pesticida. E, želim postaviti pitanje gospodinu Bruni koji je stručnjak i želim ga pitati da li se kože KOŽK usprotivio delegiranom aktu komisije i kojem se E, govori da se pesticidi mogu koristiti e, na svim područjima osim na područjima od posebnog e, ekološkog interesa. A i što misle o delegiranim aktima koje nam predlaže komisija. Imamo malo vremena, gospodine predsjedavajući, pa ću se osvrnuti još samo na pitanje profesionalizacije pčelarstva. Rekli ste da samo 5% pčelara se profesionalno bavi ovim e, poslom. Mislim da je to nešto na što se zaista moramo osvrnuti, jer je to ključno pitanje koje bi nam trebalo omogućiti da e, odgovorimo i na druge probleme. Hvala. Zastupnik Mazo. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala svim govornicima. Ja zaista mislim da je ovo bilo zanimljivo izlaganje. U Francuskoj e, se povećala proizvodnja meda, ali nenormalna smrtnost pčela koji je glavni e, faktor smanjenja populacije pčela e, je obvezala pčelare da rade na povećanju populacija pčela. Samo 5% pčelara e, su profesionalni pčelari i koji imaju otprilike 300 do 400 košnica. E, što se tiče smrtnosti pčela, to je glavni faktor smanjenja proizvodnje meda i upravo zbog toga smo udvostručili uvoz pčela 70% e, iz istočne Europe, ali isto tako i iz južne Amerike. primjer Čilija, to je nešto što nas zaista brine, a brine nas i uvoz meda iz Kine o kojem ste e, također govorili. Pitam se što komisija može učiniti konkretno kako bi odgovorila na sve ove bojazni pčelara. E, zatim, e, znate da e, naši pčelari se suočavaju i sa kašnjenjem u plaćanjima, odnosno subvencijama, te se pitamo što mislite učiniti kako biste poboljšali ovu situaciju. Hvala. Pani Gospođa Hvala lijepa. Želim se zahvaliti trima govornicima na ovim interesantnim izlaganjima. Što se tiče označavanja proizvoda, moram kazati, i slično kao i kod mlijeka, moramo imati označavanje podrijetla, odakle dolazi mlijeko, a isto tako odakle dolazi med. Činjenica je da očigledno ne uspijemo ni kod mlijeka, ni kod meda, za mene je to potpuno nesvatljivo jer većina u parlamentu bi zapravo bila za da svakako označavamo podrijetlo proizvoda, odakle dolazi mlijeko, odakle dolazi med, a ne gdje se puni ili zapravo pakira sam med. Parlament je na vašoj strani, mi smo zaista e, uz vas kad je o tome riječ. Što je gospodin Maske kazao, to je bila rečenica da pčele će naći više hrane u gradovima nego u ruralnim područjima. I to je upravo najkatastrofalnija rečenica koju možemo odbor za poljoprivredu čuti. I zbog toga bih još jedan put istaknuti da svatko mora to čuti. Dakle, više će hrane naći u gradovima, malim vrtovima, li na poljoprivredu poljoprivrednim površinama i uopće ne moramo razmišljati dalje. To je zapravo bankrot sustava i upravo situacije u kojoj se nalazi e, naše poljoprivredne površine, mi smo očistili sve, sve izgleda još zeleno, ali ni na koji način nemamo bioraznolikost, sve skupa izgleda još možda žuto, ali nije sve što je žuto je ujedno i e, zapravo korisno i iskoristivo. Sve više priroda e, izvan gradova se klanja komercijalizaciji, a ne očuvanju budućnosti. I zbog toga s tom rečenicom, gospodin Maske, sve ste kazali što ste trebali kazati. Nije riječ samo 5% površine ili 6-7, riječ je o tome da se razviju koncepte, da ukupna površina pod poljoprivrednim kulturama bude isto tako pristupnična i za same pčele i zato vam hvala na onome što ste izrekli. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. I would like Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Želim se pridružiti e, mojoj kolegici, gospođi Neuhol, koja je rekla da se suočavamo sa sličnim situacijama što se tiče e, proizvoda od mesa E, na primjer e, kada se pojavio skandal sa konjskim mesom u Europi. To je prouzrokovano zbog lošeg označavanja proizvoda. Mi bismo trebali imati i dobar sustav označavanja e, što se tiče meda kao i za druge proizvode, naročito kada se radi o prerađenim proizvodima. Moramo znati tko su stvarni proizvođači. Kada se stavlja na tržište te e, med, on obično e, bude med, ali ono što naši potrošači kupuju e, na kraju nije čisti med. Dakle, nešto se desilo tu u međuvremenu. Vrlo je teško pronaći pravi med u našim dućanima i to je nešto što ne mogu prihvatiti. Mislim da moramo imati strožije kontrole podrijetla, to je jedan od zadataka Europskog parlamenta i to je prvo što želim naglasiti, a drugo na što se želim osvrnuti se tiče uvoza. Med i pčelarstvo je nešto što se tiče raznolikosti, a ne samo tržišta. E, tu se ne možemo voditi samo logikom čistog e, kapitalizma koji se temelji na potražnji, ponudi i tako dalje. E, ovaj uvoz ugrožava budući potencijal e, europske poljoprivrede. Tu se dakle ne radi samo o nekom beznačajnom sektoru, već o ključnom sektoru E, Europske unije. I zato mislim da trebamo učiniti mnogo više za zaštitu ovog sektora u budućnosti. Hvala. Vi ste govorili o ovoj usporedbi između meda, mesa i mlijeka. E, ja se sjećam kada sam bio e, mali da mi je mama uvijek pripremala mlijeko sa medom. Gospodin Konvek, Hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti našim govornicima koji su nam predstavili sadašnju situaciju. Ja sam ja sam izvjestitelj za pitanja meda. 80% e, usjeva su usjevi za koje je oprašivanje nužno. Stoga mislim da trebamo uložiti velike napore za zaštitu ovog sektora. Oprašivanje bi se trebalo financirati 2 milijarde eura se troši u sjedinjenim američkim državama za oprašivanje, a u Europi se ta aktivnost ne financira. Ne smijemo zaboraviti da se dobar broj proizvoda koristi i za uzgoj kukuruza kao gnojivo, a da to gnojivo e, je štetno za pčele. Stoga u našoj sljedećoj reformi moramo uzeti u obzir i ove aspekte da e, gnojiva koja se koriste ne smiju nikako ugrožavati e, pčele. Imamo dosta meda iz e, Ukrajine, Kine i drugih zemalja, med koji se uvozi u Europsku uniju. No nitko o tome ne govori. Mislim da bismo trebali imati kvote za uvoz meda iz Ukrajine. Želim ovdje se obratiti našim njemačkim kolegama i reći im da u Bugarskoj, na primjer, imamo kineski med u koji se doda 1% bugarskog meda. Nakon toga se ta mješavina izvozi na njemačko tržište i prodaje kao bugarski med. A stvarni bugarski med je jako dobar, no sirovina koja se koristi u ovoj mješovini dolazi iz Kine e, loše je kvalitete, te stoga i taj med je e, loše kvalitete. U reformi e, ZPP-a ćemo morati uzeti u obzir te aspekte. Ja znam da ste vi izvjestitelj za ova pitanja i da ste zaista stručnjak, ali e, morate se držati dodjeljenog vremena. Gospodin Hausling. Hvala lijepo na ovim referatima. Svi smo suglasni o tome da zapravo vezano uz uvoz moramo daleko bolje označavati, a isto tako moramo polakti veću e, pozornost tome. Ne bi bilo fer da se na bilo koji način postupe. E, mi smo zajednički obratili se komisiji kad je riječ o vosku, a isto tako bih rado dobio odgovor od komisije na tu temu. Temeljni problem e, zapravo kod pčelarstva jer nije ukupno u svim studijama zabilježili smo pad od 70% općenito insekata, dakle nije to samo problem pčelarstva i pčela, ukupno se dakle insekti smanjuju, a i simptomatično je i kod pčelarstva i kod pčela. Gospodin Maske, pitanje koje bih želio postaviti, znači 15 različitih pesticida se može naći u medu. Pa zapravo bi bio zadatak e, da promislimo o tome kako da ovo opterećenje pesticidima smanjimo. Što se tiče neonikotinoida, komisija je naznačila da želi E, na neki način smanjiti e, ovu e, potrošnju, ali moramo sad uočiti da kod izuzetaka koje su predviđene vrlo se onako ovlaš postupa s nikotinoidi kao i prije smo imali količinu, tako imamo i sada. Neonikotinoidi, da li bismo tu trebali ići na zabranu? Druga točka, glifozat, kad je reč o glifozadu, govori se o, riziku od e, raka. Međutim, vi ste sami kazali kada u jesen imamo dakle, gnojbu sa glifosatom, tada nemamo ništa što bi cvalo, ali kako se to ipak utječe na ukupno opterećenje na prehranu za same pčele u tom segmentu? Hvala. Hvala, dobar dan. Na prvom mjestu bih e, želio svakako istaknuti isto tako zahvaliti referentime isto tako na organiziranju ovog saslušanja. Možete biti sigurni da mnogi predstavnici pčelara su danas nazočni, a Isto tako, nakon zelenog tjedna svakako smo ipak u velikom broju se našli danas popodne, što pokazuje koliko nam je važna upravo ova tema. Ja želim isto tako zahvaliti koordinatorima na tome što je isto tako i predviđeno izvješće, a i saslušanje je na neki način uvod u sve što će se događati. Također želim e, zahvaliti trojice govornika koji su izuzetno dobro prikazali aktualnu situaciju i na neki način su se obratili i politici i zakonodavcima. Želim postaviti pitanje, a kada bi se moglo izmijeniti zakon, koja bi po vašem mišljenju bila najvažnija zakonska izmjena? Hvala gospodin Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam naučio nešto e, poslije podne, ali sam ipak zbunjena. Dva pitera se isto zovu, ali nemaju isto mišljenje o zakonodavstvu. Jedan želi više zakonodavstva, Peter Bros želi više zakonodavstva, a drugi Peter želi manje zakonodavstva. Možda bi bilo dobro dogovoriti se o tome. Također se pitam zašto gospodin Peter Bros želi više vele prodaje na tržištu meda. 65% e, meda se prodaje direktno od proizvođača ka potrošaču. Mislim da je to jako dobro. Ne znam zašto on želi promovirati e, vele prodaju. E, Peter kaže da 20% e, pčela se smanjilo u Njemačkoj, vjerojatno zbog velikih hladnoća i znamo da je velik problem za pčele klimatska promjena, ali ja sam mislio da zapravo se kroz klimatske promjene vrijeme zagrijava, temperature podižu, dakle ne vidim u čemu je tu problem za pčele. E, zatim, što se tiče e, proizvod odnos, za zaštitu bilja e, možda bi e, ovdje e, rješenje bilo da koristimo više genetski modificiranih proizvoda za bilje. Onda ćemo izbjeći ovaj problem. Pitam se zašto je glifosat problem ovdje za pčele? Jer se ne koristi u Europi. Što se tiče uvoza, Ovdje imamo uvoz iz Kine, iz SAD-a, pa se pitam zbog čega, što e, naši pčelari rade krivo. E, I možda postoje različiti sojevi pčela koji bi bili potrebni u Europi. Možda ih trebamo nešto više. Hvala. Sada zastupnik Des. Hvala gospodine predsjedniče. Želim se isto tako priključiti zahvalama koje je istaknuo mađarski kolega Herpes. To je bio jednoglasni odluka koordinatora da smo stavili upravo na dnevni red ovu temu. Jako je važno da o toj temi i razgovaramo. Gospodine Bros, vi ste govorili o tome da dobro stanje sa tržišnim cijenama da je to rezultat samih, e, dakle, samih pčelara. Ja svaki tjedan koristim jednu teglu, e, dakle, samog e, meda. Da li 3 do 5 eura je dovoljno da on preživi? Možda bih platio 6 eura, ali nemam pojma koja bi to minimalna cijena bila za preživljavanje samih pčelara. Gospodin Maske, vi ste istaknuli da mi u Bavarskoj imamo najveći broj populacije. To je možda upravo i razlog tome što Bavarska potiče poljoprivredu kroz svoj drugi stup. Za razliku od e, gospođe Nojkel, ja sam e, ponio slike, mi još uvijek imamo e, dakle polja u cvatu. Zbog čega? Zbog toga što se poljoprivrednici sudjeluju u programi koji e, predviđa to da se 1. E, srpnja, odnosno 15. lipnja kosi e, sama, sama travnjak. Tako da mi imamo u konačnici i travnjake od cvatu. I također imamo i bilje koje cvate. Ako pogledam, i ja sam nekada sadio e, isto tako neke biljke koje cvatu, ali oni isto vremeno kada i uljana repica. Što znači da moramo proširiti same biljke u cvatu. Imamo upravo deficit u Europi, moramo se pobrinuti o tome da u poljoprivredi dobijemo i druge e, biljke koje će cvasti kroz duži period. Ono što možemo isto tako učiniti kroz e, program e, drugog stupa, u Bavarskoj smo isto tako posadili e, puno cvijeća na velikim površinama i želim također kazati da smo na 14 e, zemljišta upravo radili ovaj pojas koji ste spominjali. Kao što znate, e, propisi o tim pojasevima e, su toliko na neki način kruti, jer gotovo da i ne možemo ispuniti sve preduvjete. Stoga to moramo promijeniti kako bi poljoprivrednici imali mogućnost da upravo u tim graničnim područjima i sami pčelari imaju svoju mogućnost za Hvala gospodine predsjedniče, hvala što upravo možemo tako intenzivno raspravljati o svemu, upravo u izjavama samih stručnjaka imamo neke ključne elemente, gospodin Maske ne mogu zaista shvatiti zbog čega kažete da pčele u gradovima imaju daleko veće e, mogućnost za prehranjivanje, možda bismo trebali e, analizirati sam, sam med i vidjeti što se sve nalazi u njemu, jer imamo samo ukrasno bilje u gradovima, ne samo u Bavarskoj, već i u čitavoj Europi, kroz e, sadnju samih e, leguminoza. Također smo stvorili na neki način podlogu za upravo pčele i njihovu prehranu. E, raspravljali ste isto tako o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Mi znamo da nam je potrebna zaštita bilja, ali smo smanjili količine u posljednjih nekoliko godina, što je činjenica. Još nešto što bih žela istaknuti u tom kontekstu, to je povezano s poljoprivredom, jer upravo smo sada u odboru za poljoprivredu. Naime, zaista suradnja i kooperativnost koje na neki način poljoprivrednicima mogu omogućiti kontakt sa pčelarima. To je interes sviju nas da se ti kontakti uspostave. E, takvu suradnju upravo moramo uspostaviti kada bi recimo pčelari kazali kada se treba kositi i kada se treba koristiti neko sredstvo. To je sve skupa e, jedan rad koji je zadatak svih nas. Svakako postoje neke aplikacije gdje se sa pametnim telefonima mogu koristiti dobivene informacije kako bismo u konačnici zaštitili pčele i omogućili kroz u suradnju da poljoprivreda cvate. To će nam omogućiti da napredujemo, to će nas dovesti daleko dalje nego li da kažemo da se u gradu mogu, mogu baviti pčelarstvom. To nam neće koristiti, ali hvala vam na svemu što ste istaknuli. Hvala lijepo gospodine e, predsjedniče. Zahvaljujem e, svim e, prezenterima danas. Želim samo podsjetiti da svakog dana moramo jesti i da kad uzimamo naše obroke vrlo rijetko razmišljamo kako bi oni izgledali kad ne bi bilo polinatora, kad ne bi bilo pčela jer svaki treći zalogaj koji uzmemo potječe od usjeva koje oprašuju pčele. Nestanak pčela će imati katastrofalan učinak na proizvodnju hrane jer prema programu za okoliš Ujedinjenih naroda od 100 usjeva koji osiguravaju 90% svjetske potrebe za hranom 71 oprašuju pčele. Dakle, pčele su važne za cijeli hranidbeni lanac. Zato moramo voditi računa o tome da rizik za pčele svedemo na minimum i da uvedemo europske potpore za pčelinje zajednice zbog toga što su pčele izuzetno važne za očuvanje bioraznolikosti. Zajedno sa još deset kolega zastupnika iz Europske pučke stranke tražila sam prošle godine od Europske komisije da se uvede obavezno označavanje e, zemlje porijekla meda kako bi se prijevarama sa medom kojima svjedočimo stalo na kraj jer umjesto da med gledamo kao najzdraviji proizvod zbog ovih prijevara o kojima smo danas slušali e, mi ga promatramo sa skepsom. Komisija je odgovorila da obavezno označavanje meda bi značilo bitno višu cijenu tog proizvoda pa me zanima vaše mišljenje i iskustvo u vašim državama članicama ako ste uveli dobrovoljno označavanje meda da li je točno da označavanje meda bitno poskupljuje e, proizvod e, i e, da li takav proizvod potrošači radije kupuju. Još e, jednu rečenicu. Također me zanima e, tragom ovih informacija koje smo danas čuli da neke države članice ne proizvode med, da ga uvoze u velikoj mjeri i potom izvoze, smatrate li da upravo zbog tih nekih e, država članica nije uvedeno označavanje zemlje podrijetla kako bi se na taj način i dalje podržavale nepoštene trgovačke prakse? Pani poseł Sanra. Gospodin Senra, izvolite. Gracias, presidente. Bueno, a mí, eh, yo vengo de Galicia y bueno, en Galicia... Mm, ja sam iz Galicije i relativno puno meda proizvodima. Ja bih eh, želio postaviti pitanje referentima, a to je povezano s temom dakle, azijskom e, štetnikom iz Azije kojeg smo e, uvezli, to je isto tako problem pored ovog problema koji se tiče zaštite bilja. Da li je to problem i u drugim dijelovima Europe? Također bih htjela e, postaviti pitanje što je učinjeno od strane službenih tijela i kako će to u budućnosti izgledati. Wyczerpaliśmy listę mówców Dobro, došli smo do kraja popisa govornika koji su se prijavili. Dakle, postavljen je čitav niz pitanja da bismo htjeli dati riječi Europskoj komisiji kako bi oni mogli odgovoriti na postavljena im pitanja. Naravno, jedino ako se žele javiti za riječ. No, ako još netko u dvorani želi postaviti pitanja, moguće imamo vremena i za to. To je svakako predviđeno. Gospodine Načelniče, izvolite, imate riječ. Thank you, uh, chairman, and uh, also uh, thank you to the... Hvala gospodine predsjedniče. Hvala i ovim govornicima koji su zaista interesantnim izlaganjima iznijeli sve ove točke koje su iznijeli. Mislim da pčelarstvo isto tako je jako važna i od velikog značaja općenito želim samo podsjetiti gdje se nalazimo u različitim programima koje se zapravo trenutno provode. Što se trenutno događa je prva godina zapravo programa apikulture, a koji je donesen prošle godine. Također smo isto tako i u procesu da gledamo i analiziramo rezultate svih ovih prvih elemenata koje možemo zaista staviti na papir. Jedan od e, elemenata koji je izuzetno značajan je upravo taj da smo uspjeli mobilizirati iz fondova u Briselu 36 milijuna eura, to je kofinanciranje sa, istim iznosom koje doprinose i države članice, što znači da postoji iznos koji stoji na raspolaganju članicama, a prije svega isto tako i članice imaju i programe na nacionalnoj razini. Koncentracija koja se odvija jeste u četiri ili pet područja. Prvo područje je tehnička potpora e, pčelarima koji koji koristi otprilike jednu trećinu sredstava koje stoje na raspolaganju. Također imamo i naglasak koji smo stavili na suzbijanje e, samih štetnika i samih e, zaraza. To je apsolutno e, jako važno jer je ovo jedan od većih problema s kojim smo suočeni i zbog toga smo stavili velik naglasak na ovaj segment. Također isto tako i racionalizaciju transporta iz jednog područja u neko drugo područje, prijenos štetnika, te isto tako nastojimo da taj transport bude što je to racionalnije moguće. Također isto tako pomoć ide u e, smjeru dakle e, povećavanja broja košnica. E, pokazalo se i ono što smo vidjeli u samoj analizi prošle jeseni, povećane smo za otprilike 17 miliona košnica u Europskoj uniji u cjelini. Mislim da je to jedan dobar, jedna dobra polazišna točka na kojoj možemo dalje izgrađivati program. Jedan daljnji segment e, gdje želimo naglasiti svakako jedno ključna područja, a to je kakvoća samog proizvoda, a isto tako i cijena uvoza e, koji se uvozi kao met, te isto tako želimo vidjeti metodologiju kojom bi se moglo analizirati jedan dugoročni proces u Europi. S obzirom na kvalitetu meda u Europi koji se prodaje na tržištu, jako je važno da želimo svakako imati bolju cijenu samog proizvoda, e, dakle svega onoga što dobivamo kao e, proizvoda apikulture, ali isto tako i voska, e, propolisa i tako dalje. Sve ovo jedan je E, sveobuhvatni koncept u kojem također gledamo da u konačnici i sami pčelari bi sami usluge polinacije moraju dobiti svoju valorizaciju kako bi i oni mogli živjeti sa svojim e, dakle proizvodima. To je ono što je jako važno i mislimo da smo učinili dobre korake u tom smjeru, međutim ne želim prešutiti da želimo svakako e, ići još i dalje. Hvala vam lijepa.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 problem koji postoji, koji je itekako tu i Evropska unija već neko vrijeme podržava poljoprivredu. Poljoprivreda je uveliko evaluirala, a što ima isto tako i utjecaj na pčele, na nestanak e, kolonija. Vi ovdje govorite o zaštiti pčela i to je jako dobro. No, želio bih da zastanemo na tren na još nečemu. Treba naime vidjeti kojim smjerom će ići pčelarstvo u buduće. Govornik e, koji je malo pregovorio, gospodin Musk, rekao je da prije deset godina u Njemačkoj je bilo 1,5 milijuna rojeva pčela, a sada ih ima 750 tisuća. Dakle, izgubilo, se pola. Gdje je? Gdje je nestala ta polovina? Još drugo pitanje koje se trebamo postaviti. Što nam je činiti sada? Naime, kako to da su tolike pčele nestale u Njemačkoj. Predstavnik Kopa Kožeke govorio je o tome da postoji jako mali broj profesionalnih pčelara koji se mogu nositi s ovim eh, novim izazovima. A što je sa ostalim, sa 95% pčelara, malih pčelara, da li su oni u mogućnosti preživjeti od toga. Dakle, postoji veliki broj pitanja, a osnovno pitanje je što nam je činiti. Jako često kada susrećem eh, osobe s kojima razgovaram o pčelama, na kraju volim zaključiti razgovor i rezimirati na sljedeći način. Pčele će se vjerojatno izvući bez čovjeka, ali da li će čovjek moći preživjeti bez pčela, to je puno manje sigurna stvar. Hvala. Ukoliko se nitko više ne javlja... A, tu je gospodin Tarbela. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Evo, bit ću kratak, ali to je, to je konkretno pitanje o, koji se tiče triaklopida molekule, dakle koja nije dodatno istražena od strane EFSE u zadnjih tri godine, no prema mišljenju e, Visokog vijeća za zdravlje u Belgiji, koji nije jedina zdravstvena institucija koja je to rekla, triaklopid je kancerogen i od 2002. godine se sumnjiči od strane Američke agencije za zaštitu okoliša i također je štetan, otkrio se da je štetan za korisne insekte, među kojima, kukce, među kojima i pčele. Dakle, htio bih znati da li e, komisija ima namjeru tražiti od EFSE da napravi dopunsko istraživanje glede te molekule, triaklo, prida, e, dakle, postupiti jednostavno na način kao što je postupila i prema drugim sumnjim molekulama. Hvala. Hvala sada ponovno dajem riječ stručnjacima koji će na kratko postaviti, odgovoriti na pitanja dakle, koja su im postavljena. Svaki ima tri minute na raspolaganju. Izvolite. Evo, ja ću početi ako nitko drugih ne želi. onaj zastupnik e, koji govori engleski jezik i koji je kazao da je zbunjen oko onog što je ovdje izrečeno, međutim moram kazati i istaknuti da smo zbunjeni kad je riječ o neonikontinidima i kada se govori o tome da ih se ne nalazi e, u samim košnicama. Vi ste isto tako kazali da broj profesionalnih pčelara bi trebao rasti. Moramo misliti e, o budućnosti pčelarstva i pčela, e, dakle pčelarstvo koje je temeljeno na hobi pčelarima nije dovoljno. Zato postoji samo jedna mogućnost, mora biti isplativo biti pčelar u svim onim državama u kojima imamo e, dakle višak meda i gdje imamo e, veću proizvodnju od potražnje. U svim tim zemljama, to vrijedi za Rumunjsku, Bugarsku, Mađarsku i neke druge zemlje, u tim zemljama met kao takav mora se nuditi i u veleprodaji. Istovremeno, međutim, imamo situaciju da mali trgovci koji su u većini kao proizvođači, to je jedan fenomen u Europskoj uniji da i oni nastupaju na tržište i zbog toga nažalost imamo i met koji se uvozi iz Kine i iz Argentine. Razlika u cijeni nije velika, ja sam govorio o cijeni od 5 eura. U središnjoj istočnoj Europi imamo situaciji gdje je prošle godine med prodavan za dva eura. Za dva eura ne možete e, uopće preživjeti što se tiče fiksnih troškova, e, što se tiče i samih ostalih troškova povezanih za samu proizvodnju meda. Gospodin Eruš je postavio pitanje koje bi bilo najbolja zakonska promjena. Ne bih želio kazati ništa o takvoj e, suštinskoj zakonskoj promjeni, ali svi pčelari će reći da im treba fer natjecanje na tržištu meda, jer tako fer natjecanje trenutno nemamo. Potom je postavio kolega još jedno pitanje da eto imamo dovoljno e, regulative, da imamo nadregulativu, ali svakako ako želimo nešto promijeniti i u zakonodavstvu, tada bi svakako trebalo uz ukazati i na potrošnju samog meda. Potrošači moraju moći donijeti svjesnu odluku kada kupuju sam med kao krajnji proizvod. Također moramo znati da li je med iz Europske unije ili ne možete ići, evo, tu prvu prodavonicu ovdje u Belgiji, pogledati kakva je situacija, 70% su zapravo mješavine e, meda iz Europske unije i izvan Europske unije. To u konačnici znači da potrošač mora znati e, sljedeće, da ima jasno podrijetlo i jasan uvid o tome odakle dolazi sam med. Hvala. Želim se zahvaliti na mnoštvu pitanja koja ste postavili. E, jednu točku bih želio popraviti, gospodin Hosling, ne 15 e, sastojaka u medu, već u e, dakle peludi. Hvala Bogu, med kao med zapravo nema nikakvih, gotovo nikakvih ostataka pesticida. Možemo naći boskalit, to je jedan sredstvo i tijakloprit, to je isto tako insekticid iz e, e, soja neonikotinida. Što se tiče, dakle, pelodi, imamo sasvim drugu situaciju. Imamo monitoring pčelarstva u Njemačkoj, gdje već deset godina imamo zapravo lagani porast i rastuću tendenciju kad je riječ o rezidujima samih e, dakle, pesticida. Glifosat i u Njemačkoj koristimo u proljeće, e, vrlo vjerojatno to nema utjecaje, međutim e, koristi se isto tako i u suzbijanje, kad je glavni plod u pitanju samih korova i tu bismo mi svakako E, mi tražili zabranu. E, proizvođač preporučuje da se ne koristi u tom segmentu, međutim mi bismo voljeli vidjeti da se uopće ne koristi jer zapravo tu imamo isto tako gubitak e, prehrambene osnove za pčele. I to je jedan od glavnih razloga zbog čega bismo mi bili za apsolutnu zabranu glifozata. Što se tiče dakle samih e, biljaka iz mah, reda mahunarki, e, naravno nema tu dovoljno nektara, ima nešto pelodi, međutim svakako bi bilo faselija svakako dobra, a isto tako i u međuplodoredu bi bilo jako važno e, imati sve one biljke koje imaju nektar E, Silfija kao takva koja je biljka koja od e, druge godine više ne treba nikakvu zaštitu bilja i zbog toga bi mogla biti isto tako površina pod njom koja bi ekološku prednost dobila. Dakle, ne smiju poljoprivrednici biti ti koji će morati nešto saditi, već moramo isto tako vidjeti isplativost e, takve satnje, a isto tako korist koja se time daje samom e, prirodi. Što se tiče smanjenja broja pčela u Njemačkoj, s obzirom da se ne želi zaraditi u tim neprofesionalnim pčelarskim e, dakle, inicijativama, netko ko ima jedan ili e, dvije populacije na balkonu, e, dvije košnice, koje će biti dovoljno da se koristi dakle, postojećim voćnjakom koji je u blizini. Oni se ne brinu o svojim pčelama, naravno nije ih mnogo, ali ipak još prevelik broj takvih eh, hobi pčelara. Ja sam rekao da upravo bi deset košnica i deset populacija bilo zapravo dobro za eh, odgovorno eh, pčelarstvo. Ja imam 50 košnica i moj porezni ured kaže da eto morate E, nam prezentirati podatke, ali oni će uvijek reći apsolutno ste nam nezanimljivi. 5 eura za staklenku meda, ja ću reći to je dobra cijena, međutim kada preračunamo vremena njemačke marke, tada je to zapravo još uvijek 100% više nego što je bilo tada u njemačkim markama. Od toga, međutim, ne možete preživjeti. To mora zaista biti veća cijena ukoliko to želite profesionalno e, raditi kao profesionalni pčelar. Hvala. Hvala na pokazanom, interesovanju, doista je nevjerojatno dobiti ovolika pitanja. Naravno, apsolutno je nemoguće e, odgovoriti na sve, Odgovor ću na pitanje koje mi je osobno upućeno glede problema e, površine ekološkog interesa, a to je jako zanimljivo za pitanje oprašivača. Dakle, stav kopa je, može se doimati iznenađujući jer ovdje se radi o poljoprivrednoj udruzi čiji je cilj proizvoditi poljoprivredne proizvode, a u trenutku kada e, uskratite zemlju poljoprivrednicima, odnosno no, dajete im tojem da ograničavate njihove mogućnost proizvodnje, onda dolazimo do blokade. No, tu je nešto jako zanimljivo rečeno, ne znam ko je postavio pitanje, dakle, što biste, što biste uradili da imate čarobni štapić? I evo, maštar maštati malo. No, Jasno je da se danas, danas smo spram zida i ogroman broj stvari ispred nas i ne znamo, ne znamo na koju stranu se okrenuti i zato imamo čitav stvari koje se dešavaju u našem društvu. No što se poljoprivrede tiče, bilo bi zanimljivo razmišljati o budućnosti, kuda želimo smjerati, kojim putem želimo ići. I ja mislim da nam čela može dati određene indikatore i čela nam kaže da kada stvari dobro funkcioniraju da smo u skladu, a svima je potreban sklad. I sklad je upravo ta ravnoteža između poljoprivrede i zemlje, dakle proizvodi koji su proizvedeni u pozitivnom, kvalitetnom okružju, koji mogu, koji omogućavaju veliku valorizaciju proizvoda, još to omogućuje da se upotno zadovolji očekivanja potrošača i e, borba protiv svih bolesti, protiv e, loše brze hrane. Dakle, evo, to je taj čarni štapić. Dakle, kako stvoriti sutra svijet koji će biti bolji za sve i u kojem će svako moći e, imati i ostvariti doslovne prihode, jer sada zbavimo pitanjem e, konkurentnosti i e, sljedivosti. Ne, ovo sada je potpuno suprotno. Što bi trebalo? Trebalo bi dati poljoprivrednicima alate koji su im potrebni kako bi mogli korektno proizvoditi u svijetu koji će biti u apsolutnom skladu sa okruženjem. Eto, to je dio rješenja. Sad, postavljeno pitanje profesionalci bi mogli biti e, alat za oprašivanje. Dobro, ali ja sam rekao da su i mali e, proizvođači isto tako važni, jer e, njihove košnice su na raznim mjestima gdje profesionalci ne idu. Dakle, oba su važna. Dakle, profesionalci su važni za velika poljoprivredna područja i tu su potrebni profesionalci, ali amateri su od ključnog značaja za cjelokupnu, cjelokupno oprašivanje. Dakle, govori se oprašivanje potrebno apsolutno svugdje. Ali mali poljoprivrednici, odnosno pčelari, to rade besplatno. Ja sam sretan kada čujem da će komisija financirati e, to oprašivanje. To je od ključnog značaja, to će omogućiti da se oprašivanje radi i svugdje, ali tu moramo jednostavno poštovati ljude i njihov rad. Proszę Państwa, kolege, Želimo zahvaliti svim onima koji su djelovali u ovom panelu. Sada molimo e, govornike da odu dvoranu, a da nam se pridruže stručnjaci iz drugog panela. Naravno, dobro ste došli, možete ostati s nama do kraja javnog saslušanja. Sada će s nama biti gospodin Thierry Dufresne, Piotr Mečinski i Norman Karek.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 Ovdje ćemo morati biti malo stroži, puno vremena smo eh, iskoristili u prvom panelu, sada ćemo puno više poštovati sat u drugom dijelu. Počinje gospodin Dufresne, osnivač Francuskog eh, observatorija za apidologiju. Izvolite gospodine, vi ste prvi. Imate riječ. Predsjedniče, Mikrofon je isključen. Najljepša hvala na pozivu. Malo prije ste spominjali Astrid Luling, odavali ste joj počast. Mikrofon je ponovno isključen. Ona je bila pokroviteljica eh, ovog francuskog eh, observatorija za epidemiologiju. Prije nego što počnem govoriti, želim vam pustiti jedan kratki eh, video prilog. Želim zahvaliti svima što ste u velikom broju došli vaše prisustvo jasan je znak e, interesovanja e, koje, je vaše i što je jako važno za apidologiju i svakodnevno e, i za svakodnevni rad očuvanja pčela. Dakle, evo sad ćemo vam predstaviti jedan kratki film Framskog observatorija apidologija, onda ću kasnije uzeti riječ.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 udruzi, neprofitabilnoj udruzi od općeg interesa koja djeluje u smjeru očuvanja pčela. Dakle, mi smo stvorili francuski observatori za apidologiju, OFA, oko četiri ključna elementa rada. Prvi, koji je jedinstven u Europi, jeste e, eksperimentalni pčelinjak od tisuću kolonija, dakle 50 miliona e, pčela koji nam omogućuje da permanentno analiziramo e, ponašanje pčela, dakle kako bismo razumjeli razloge njihovog mortaliteta, moramo vidjeti na terenu kako je to ponašanje i istraživati, imati primjenji, provoditi primjenjena istraživanja. Mimo ovoga imam, vidjeli ste i ovaj laboratorij na videu e, koji se bavi s, s evidencijom genetskih karakteristika soja koji kvantificira e, postotak e, varoe i koji se bavi eksperimentiranjem o održivosti spermatozoida, otpornost spermatozoida. I dakle, ono što danas otkrivamo jeste isto što otkrivamo i kod ljudi, a to je da jako velik postotak e, spermatozoida nisu nisu funkcionalni, a to je jedan od e, važnih uzoraka e, smrtnosti pčela. I u ovom kratkom prilogu, video prilogu vidjeli ste dakle da se radi instrumentalno e, dakle umjetna oplodnja matica. Imamo treći element rada, dakle observatorij koji se nalazi na otoku Porquerol u Francuskoj, koji omogućuje da se za buduće naraštaje očuva u najizvornijem E, obliku crna e, pčela koja se nalazi u jugu Francuske već milionima godina i e, radit ćemo i na očuvanju lokalnih vrsta pčela i konačno bavit ću se ovim zadnjim elementom mi smo stvorili jedan stručni centar, centar za stručnu obuku tu se bavimo entomologijom pčela, sanitarnom tehnikom, tehnikom selekcije, odnosno odabira, tehnikom uzgoja i reprodukcije. Tu se radi o obuci koja e, traje šest mjeseci, uvjetimo punog radnog vremena i omogućuje se dakle nakon tih šest mjeseci da se dobije državna diploma. Sve što radimo u okviru e, ovog centra za apidologiju bavi se očuvanjem pčela i e, pčelarstva jer se tu radi o jako važnom sektoru e, gospodarstva, osobito e, kao što je to rečeno zbog oprašivanja, ali isto tako i zbog proizvodnje meda. Tijekom zadnjeg desetljeća sektor pčelarstva bio je suočen sa važnim sanitarnim problemima i prethodni govornici su o tome govorili. I poduzeta dijela za suočavanje s tim problemom bili su nedostatni jer svugdje u Europi sektor pčelarstva je nedovoljno strukturiran. Evo samo par riječi o Francuskoj i pčelarstvu u Francuskoj. E, to je ta situacija otprilike istovjetna i u svim drugim europskim zemljama. Dakle, u Francuskoj imamo 42 tisuće pčelara koji posjeduju otprilike milijun e, košnica. 91% tih pčelara imaju manje od 30 peš... košnica. Zove ih se amaterima jednostavno pčelarima, amaterima, ali kao što je rekao kolega, oni su od ogromnog značaja, na to ću se osvrnuti kasnije. 6% njih ima, posjeduje između 30 i 150 košnica. Mi zovemo višestruko aktivnim pčelarima, to su oni dakle koji ne posvećuju apsolutno svo svoje vrijeme pčelarstvu i koji od pčelarstva ne žive isključivo. Zatim tu su i profesionalci koji predstavljaju samo 3% ukupnog broja pčelara u Francuskoj. Usprkos e, tome što ih je samo 3%, oni posjeduju više od e, pola e, košnica i proizvode otprilike 70% proizvodnje meda u Francuskoj. Od tih 42 tisuće pčelara često zaboravljamo činjenicu da jedna trećina njih su stariji od 61 godine. Neću puno inzistirati na tome jer ja već imam 62 godine, ali samo želim reći da je to sve starije, e, starija populacija. Što možemo zaključiti? Na temelju studije u Francuskoj koju je država organizirala 2014. godine vidimo da smo izgubili 30 tisuća e, pčelara, dakle izgubili smo 40% pčelara, a što predstavlja dakle 2500 pčelara manje godišnje. Imamo pad broja košnica što predstavlja gubitak od 350 tisuća kolonija od 2004. to jest smanjenje od 25% broja košnica i e, smanjenje za 30% proizvodnje meda, a taj postotak je veći od broja izgubljenih kolonija, jer tu treba dodati i e, slabiju proizvodnju e, košnica zbog sve manjeg broja pčela u njima. U 1950. 1995. godine proizvodnja meda u Francuskoj je bila 35.000 tona, sada je 18.000 tona godišnje prosječno od 2000. godine, a prošle godine je pala na e, manje od 10.000 tona. No naša potrošnja je e, jednaka trošimo oko 40 tisuća tona godišnje, što znači da uvozimo 60% potrošnje, to jest tri puta više od onoga što proizvodimo. I malo prije sam spominjao obuku i vidjet ćete koliko potencijalnih radnih mjesta pčelarstvo u Europi može predstavljati. Dakle, kako bi se zadovoljila, zadovoljilo potrebe unutarnjeg tržišta i smanjilo deficit u proizvodnji meda, Naravno, trebalo bi riješiti problem e, zdravlja pčela i na tome svakog dana radimo svim snagama u e, našem observatoriju i trebalo bi e, postaviti milijun dodatnih kolonija pčela. A kako bi se to napravilo, treba favorizirati prelazak sa pčelara koji imaju više aktivnosti, da, oni postanu profesionalci. Dakle, trebalo bi ih potaknuti potaknuti u tome. I još važnije treba e, da što veći broj mladih postanu profesionalni čelari. a za to je potrebna jedna prilagođena obuka koja će omogućiti stjecanje konkretnih, specifičnih vještina i takva stručna obuka, prilagođena stručna obuka je doslovno nepostojeća u cijeloj Europi. No, stručnom obukom specijaliziranih pčelara e, koji se znaju baviti selekcijom, odgojem, uzgojem i proizvodnjom. Na taj način samo možemo se postarati da preživi pčelarstvo i na taj način ćemo sačuvati pčele. I hvala vam gospođo što ste malo prije podsjetili da su pčele te koje e, velikim dijelom e, kojima su, zahvaljujući njima, dakle, jedemo to što jedemo, <laughs> spomenut ću to i kasnije. 16.4.2015. godine, predsjedniče, pozvali ste me da vam se obratim ovdje u parlamentu i ja sam tad predstavio tri hitne, jako konkretne mjere. Tu se radilo o regeneraciji, e, dakle, pčela, E, odgojem i selekcijom, e, o hitnom programu istraživačkog rada za bor protiv varoje i u hitnom potrebom da se e, stvori način obuke profesionalnih pčelara. Sve to je pokrenula OFA, observatorij, ostvarili smo jako hrabrujuće rezultate i sve vas pozivam da nam dođete u posjet kako biste na licu mjesta ustanovili kakvi su to rezultati a ti rezultati ostvareni su zahvaljujući kakvoći dvadesetak pčelara i stručnjaka za pčelarstvo koji rade u OFI, koji su jako visoko stručno osoblje i koji su naša živa snaga. Program regeneriranja pčela selekcijom i e, primjenjenim istraživanjem ostvarili su jako dobre rezultate bilo o higijenskoj učinkovitosti koja omogućuje e, bolju otpornost na varovu i isto e, za produktivnost po košnici, za, što je malo prirečeno rečeno, dakle da je uveliko opala zbog sve manjeg broja pčela. Naš program e, obuke omogućeno nam je da e, vještine i znanja predamo novim pčelarima koji su pokrenuli svoje, svoja gospodarstva i koji na temelju sojeva koje je OFAS odabrala sada mogu pčelarstvu, lokalnom pčelarstvu E, pružiti, e, odnosno staviti na raspolaganje e, lokalne košnice i populacije pčela. Inzistiram na ovom lokalnom kako bi se suzbijalo ovo ogromni uvoz iz Europe, odnosno iz svijeta i koji stvaraju neke mješavine koje nisu jako učinkovite. Danas želim inzistirati na jako velikoj žurnosti da se stvori i E, program e, stručnog usavršavanja i obučavanja e, pčelarak poput ovoga koji je osnovala OFA. I kao što kaže ministar, ministarstvo za poljoprivredu i kao što smo mi to ovdje osobno rekli 2015. za, za unutarnje potrebe trebalo bi postaviti više od milijun novih kolonija i obučiti više od tisuću mladih pčelara, profesionalnih pčelara. Dakle, za to je potrebno osnovati stručnu obuku gdje ćemo imati e, početnu školsku obuku koja ne postoji danas u Francuskoj, zatim e, naukovanje, a za kraj e, bismo imali specijaliziranu obuku. Ova je osnovala partnerstva s javnim ustanovama, Prva je bila sa poljoprivrednom srednjom školom u Jeru, radimo sada na suradnji u Nimu sa profesionalnom stručnom e, srednjom školom i radimo sa 12 e, javnih e, školskih ustanova u Francuskoj koje će u buduće obučavati pčelare. Mislim da je glavni problem mortaliteta pčela i tu moramo sagledati gospodarski značaj značaj koji predstavlja pčela u gospodarstvu. ako se slažemo oko toga, mislim da je od ključnog značaja da pčelarstvo bud, da, se smatra e, zanimanjem i da postane strukturirano. Evo, predsjedniče, završavam. Želim samo osvrnuti na pitanje e, prehrambene sigurnosti. Jako često se govori o tome da o opasnosti koju nedovoljni e, E, oprašivači predstavljaju e, za e, sigurnost ljudi, ali moramo okrenuti to i na suprotnu stranu. Dakle, 19. lipnja ove godine OFA će pokrenuti veliku građansku akciju koja se pod imenom Cvijeće za pčele. I tog dana sa Albertom II. iz Monaka, za kojeg znate koju podršku pruža pčela, pčelama i pčelarstvu, pokrenut ćemo dan cvijeća za pčele koji će svake godine se održavati 20. lipnja. 20. lipnja 2017. godine, dakle ove prve godine, stotinu tisuća ambasadora zasadit će tijekom dana milijardu cvjetova koji su potrebni e, pčelama za prehranu. Skoro 1500 e, mjesta gdje se prodaje cvijeće i bilje toga dana će e, e, sudjelovati u toj akciji. Kako bi se povećao značaj te akcije, skoro 800 poduzeća u Francuskoj će raditi 20. lipnja u 11 sati kako bi se omogućilo njihovim e, suradnicima da posade što veći broj cvijeća i za kraj samo vam želim reći da je bilo divno, doista divno kada 20. lipnja 2018. godine kada bi, kada bi to svugdje u diljem Europe mogao postati dan cvijeća za pčele. Evo, to je želja koju ovdje iznosim pred vama i doista se nadam da će taj dan koji će biti posvećen pčelama, da će dati želju brojnim mladima da se počnu baviti pčelarstvom. Hvala predsjedniče. No tak. Pan Piotr Męczycki. Da. Gospodin Piotr Męczycki ima riječ. Hvala lijepa, štovane dame i gospode. Ja ću govoriti o nekoliko pilot projekata inicijativa koje su namijenjene za dakle, očuvanje zdravlja eh, dakle, pčela u našem krajoliku i poljoprivrednom krajoliku. Talijanska povijest, kako je ona započela s tim u vezi? Na početku ovog stoljeća mi smo vidjeli da se kube strahovito puno kolonija, te isto tako u poljoprivrednom okruženju da dolazi do pomora pčela. U vrijeme sijanja i onda smo taj fenomen da značajno proučili te smo vidjeli da upravo prah eh, iz samih sijačica koji dolazi dakle, kroz sijanje i kroz same pesticide i temeljem ovih činjenica vidjeli da je tu došlo do poremećaja. Ministarstvo zdravlja u Italiji 2008. godine dekretom je zabranila korištenje triokinen voda, klotinijada, tijametoksama, imadacioprida i fipronila upravo za završivanje. Upravo kroz poljoprivode u 2009. godini E, imali smo dvogodišnji projekt e, APNet e, koji nema ništa sa majmunima. AP znači APS, skraćenica na talijanskom. Što znači dva cilja koja su se pratile s jedne strane se htjelo vidjeti na znanstvenoj razini kako mehanizmi i uzroci upravo dovode do odumiranje pčela, a isto tako s druge strane nacionalnoj razini monitoring e, samog zdravlja kolonija e, dakle pčela. Kako bismo provjerili da li je ova zabrana dovela do poboljšanja situacije i do e, pojačanja samih e, pčelnih zajednica. Idemo odmah na rezultate. Mi smo eh, upravo mogli potvrditi da upravo ovaj prah pesticida izlazi iz sijačica i da ulazi u fazi vegetacija u same biljke gdje ga možemo isto tako onda vidjeti da se njime hrane eh, kroz eh, dakle, divlje bilje ili kroz neke druge cvjetove same pčele. Negativni učinci, dakle niti filteri, niti specijalni deflektori nisu mogli dovoljno suzbiti upravo ovaj ovaj bijeg same prašine od e, pesticida. Koji su bili negativni učinci na same pčela i to na ove male količine pesticida koje su izlazili iz sjačice, mi smo vidjeli da i usprkos tome što su zaista minijaturne i male količine koje smo e, promatrali imali letalne, subletalne e, učinke, a isto tako i negativne učinke na pčeline zajednice. Tada smo procijenili korisnost e, u agronomskom smislu samog zaštitnog sloja i to je jedna komplicirano istraživanje, eksperiment na mnogim e, lokacijama koje je trajalo dvije godine, te smo mogli temeljem toga vidjeti da zapravo tretman samog E, dakle samog e, sjemena nije imalo nikakvog učinka i da nije povećalo ni na koji način prinos, niti je postignuta veća kvaliteta, niti je povećana kvantiteta. Što znači da e, tretman insekticidima apsolutno je bio beskoristan i jedini učinak koji je bio je zapravo bilo e, negativan utjecaj na okoliš i zapravo i sam negativan financijski učinak e, za e, pčela. Nakon toga smo isto tako mogli uočiti da nakon zabrane da izvješća koje su nam pčelari slali zapravo pokazao da e, ovaj misteriozni E, izumiranje pčelnih e, zajednica se svelo na nulu. Kao glavni od e, rezultata možemo kazati da je ovaj projekt APENET zapravo činio jedan temelj za jedan nacionalni monitoring zdravlja pčela i želio bih isto tako e, vas zamoliti da ukoliko ste u mogućnosti promisliti o mogućem primjeni na monitoring e, pčelnih zajednica na razini Europske unije. Nakon toga smo izradili jedno izvješće e, i sustav izvješćivanje za ove spontane izvješće koje su davali sami pčelari. U našem referatu možete vidjeti same rezultate, referencu smo dali na ovom slajdu. Nakon e, projekta e, Ministarstvo u Italiji je tražilo da se nastavi dakle, sa još jednim projektom koji je trajao tri godine, a koji će se baviti samo monitoringa, a bez istraživanja e, sveobuhvatnog koje bi vidjelo uzroku. I mi smo zapravo vidjeli da moramo razdijeliti ove ciljeve, s jedne strane implementirajući monitoring e, promatranjem kolonija kao prethodnom projektu, aktivni monitoring, ali smo dodali isto tako i 3000 kolonije u čitavoj Italiji, ne samo da smo e, prikupljali podatke u samom e, dakle samom segmentu, već smo isto tako izrađivali i mape usjeva. Također smo e, slučaju jedan tim koji se bavio e, dakle uslugama za same e, slučaj nužde, taj na licu mjesta u roku jedan ili dva dana nakon izlaska na teren, oni su analizirali ti timovi da vide što se konkretno dogodilo, prikupljali su uzorke, dostavljali ih u laboratoriji i pokušali smo onda vidjeti koji su zapravo razlozi nastanka štete. Oni su reagirali u trenutku što znači znači da je to isto tako jedan pasivni e, instrument za monitoring jer se zasniva na informacijama koje daju pčelari. Što se tiče dakle samog monitoringa, aktivnog monitoringa, dao sam isto tako i jednu mapu usjeva da vidimo što je to u okolišu samog incidenta i što se e, dakle od usjeva može naći. Koji su glavni rezultati samog BINET projekta? oko polovice e, svih e, perga, odnosno pčeljni kruha, mogli smo naći rezidue pesticida. Što je to bibret, odnosno perga, odnosno pčeljni kruh? Za one koji ne znaju to, moramo objasniti da je to zapravo e, resurs za koloniju, što znači da prije nego što izađu iz košnice i prikupljaju e, sam e, pelut, upravo se koristi pčeljni kruh koji onda se koristi kao glavni izvor proteina proteina koje same larve i mlade pčele konzumiraju. U velikom broju uzoraka smo mogli pronaći multirezidue, što znači da smo našli jedan više od jednog aktivnog sastojka a što znači drugim riječima da ovaj pčelinji kruh, odnosno perga, može imati sinergetski učinka na same larve i na same mlade pčele. Također smo mogli uočiti da smo vidjeli velik broj nezakonitih e, i nelegalnih e, samih e, sastojaka koji su već bili zabranjeni i ukinuti, što zapravo govori o tome da mnogi poljoprivrednici još uvijek se koriste nezakonitim i ilegalnim pesticidima. Jedan od glavnih rezultata ovog BINET projekta možemo također navesti da smo na neki način bolje razumjeli koji su to rizični faktori za same pčele, a što nam je pak omogućilo da vidimo e, koji su zaključci bilo za pčelare, odnosno za e, um, hranjenje pčela, to jest kako smanjiti same rizike, kako smanjiti negativne utjecaj na pčele i kako zaštititi okoliše. OEP Emergency Service Team, eh, BEST skraćeno, pomogao je upravo kroz svoje kontakt brojeve, telefonske kontakte, mail kontakte i fakseve i kroz web stranicu gdje su zapravo sami pčelari dostavljali informacije i gdje su izvještavali o incidentnim situacijama u roku 48 sati, njih se kontaktiralo i isto tako i tim je morao u najkraćem vremenu proučiti o čemu je riječ. Na našoj web stranici možete pronaći same podatke o informacijama koje smo prikupili unutar Binet projekta, ali isto tako e, periodički ćemo isto tako nadam se da imate i print ove prezentacije. Međutim, isto tako periodički se objavljuju i obznanjuju u biltenima sa sažecima svih nacionalnih rezultata e, našeg projekta. Vrlo kratko bih se osvrnio nekoliko riječi i na nekoliko međunarodnih e, inicijativa Apitox, međunarodna inicijativa, e, skupina znanstvenika bez ikakvog e, interesnog konflikta koji su zapravo zainteresirani za tematiku bitoksikologije osnovana 2014. u Belgiji i isto tako Task Force u okviru Kolosa. Ciljevi ove međunarodne inicijative i ove skupine jesu upravo da se proučavaju učinci pesticide ili drugih toksikanata na same pčele, ne samo na e, dakle e, već i na divlje pčele i ostale pčele, te isto tako da se izradi metodologija za sve e, studije koje bi proučavale ove učinke. Također je cilj ove inicijative da se protokolira sam procjena rizika koji se mogu naći u zaštiti e, pčela, ali glavni zapravo je e, cilj da se EFSA i smjernice EFSA za procjenu rizika u slučaju zaštite bilja, procjene, te isto da se individualiziraju sami nedostaci i predlože e, poboljšanja. To znači individualizirati nove test metode koje bi svakako trebalo izraditi, isto tako validirati ih, a ono što činimo unutar inicijative je e, dakle prsteničasto testiranje e, to jest da vidimo da li smjernice OECD-a ovih test metoda e, su zapravo primjenjive. Glavni ciljevi Apitoksa kao međunarodne inicijative su toksikologija, ekotoksikologija pčela, isto tako izloženost samog okoliša i kako pesticidi mogu uopće ući u čelu, te kao zadnje metodologija razvoja i standardizacija. Na ovim web stranicama možete naći e, kako e, informacije o kolosu, tako i o apitoksu, te isto tako i e, važan prvi korak u standardizacijskim metodama, a to je B-Book. Hvala vam lijepa. Hvala Bardzo proszę. Okay, good afternoon. Um, Evo, ja ću kratko vam govoriti o konzervaciji. Isto tako specifično će biti o sivoj medonosnoj pčeli, latinski naziv Apis mellifera mellifera. Evo nekoliko slika, saista su tamne i tamno sive i mogu se naći u različitim područjima. Ovdje govorimo o britanskoj, irskoj, konskoj, e, crnoj e, pčeli koja je zapravo black bee jedno te isto. Na ovom zemljovidu možete vidjeti samo geografsku rasprostranjenost e, podvrsta sive medonosne pčele 25 različitih podvrsta smo zabilježili same medonosne pčele u čitavom svijetu. Kao što možete vidjeti, Europa ima nekoliko ovih podvrsta ovaj, siva medonosna pčela e, zapravo je se prostirala zapadno od Francuske, zahvatila je Belgiju, te isto tako jednim dijelom zadirala u e, Rusiju. Na južnom ogranku imamo e, varijantu ligustiku koja je zapravo talijanska pčela koja je zapravo omiljena kod talijanskih pčečana karnika za ovaj dio koji vidite ovdje i u zadnjih 200 godina također smo e, vidjeli da samo pčelarstvo kao takvo i uzgoj pčela na neki način su se kretali po čitavom svijetu. Prije svega karnika i lingvistika e, su našli svoj put e, do Australije, Sjeverne Amerike i vrlo često ih se ponovno uvozilo natrag u neke dijelove Europe. Što znači da je ovo povijesni prikaz, a vrlo vjerojatno da danas više ne bi odgovaralo istine. U Velikoj Britaniji možemo kazati da imamo različito gledanje i između konzervatora insekata možemo kazati da zapravo nije uopće nativnog podrijetla medonosna pčela i smatra se da je zapravo uvezena na britansko otječe i to su učinili Rimljani u povijesnom razdoblju, a isto tako se smatra da ukoliko su medonosne pčele zapravo bile izvorno na britanskom otočju, onda zapravo su na neki način bile utjecaje i kroz uvoze koje su se kasnim godinama dogodile. Prije deset godina ja sam evo ovaj članak napisao gdje sam želio zapravo vidjeti povijesnu i arheološku, te isto tako i biološke dokaze upravo za status samih medonosnih pčela na britanskom otočju ne postoji nikakva sumnja da znači medonosna pčela zapravo se nalaze u Velikoj Britaniji još od posljednjeg ledenog doba, prije 10.000 godina. Drugo pitanje koje se postavlja je da li izvorna e, medonosna pčela se može naći i danas, a upravo ovi podaci koje vjerojatno nećete moći pročitati i dolazi iz jednog projekta prije 15 godina koje su financirala Europska unija i gdje smo zapravo gledali bioraznolikost samih pčela i pokazalo se u samim zaključcima da u nekim dijelovima britanskog e, otočja postoje populacije zapravo izvorni apis melifera melifera koji su genetski zapravo različite i s druge strane i slične drugim e, uzorcima ovih e, sivih medonosnih pčela iz Francuske, Belgije, skandinavskih zemalja, a isto tako da upravo ove pčele i dalje postoje u svojoj genetskoj komponenti u tim područjima. Ja sam pčela već e, dugi niz godina i jednu stvar koju zapravo sam uvijek na neki način mora uočavati kada se okupimo mi pčelari u jednom prostoru i ukoliko im date e, pivo ili vino, onda će početi na neki način rasprava o svemu. Jedna stvar o čemu se žestoko raspravlja je upravo to da upravo jedan soj pčela je na neki način bolji od nekog druge kulture soja, no vrlo nedavno je zapravo uočeno da je to neznanje. Nitko nije pokušao usporediti različite sojeve pčela pod standardiziranim uvjetima kako bi pokazao znanstveno da li je jedan soj bolji od nekog drugog soja. Ja ne bih sada spominjao ni ovu organizaciju Kolos, kolega je spominjao Kolos, upravo ovo je Kolos je organizacija koja je 2008. godine e, osnovala znanstvena komisija kao jednu mrežu e, znanstvenika koji su sa europskog područja trebali se okupiti, vidjeti zapravo uzroke zbog čega se smanjuje broj pčela u Europi. To je organizacija koja je od tada rasla, i sada i broj oko 900 članova iz 97 zemalja u čitavom svijetu. Jedno od prvih pitanja koje se postavljalo i da li je jedan od razloga zbog čega dolazi do gubutaka kolonija bi bio taj što se na neki način koriste sojevima koji nisu primjerani lokalnim uvjetima na nekim područjima. Prije nekoliko godina e, Kolos e, je uspostavio genotip u okolišu i dakle eksperiment eh, koji bi trebao sagledati interakcije pojedinih sojeva, samih eh, pčela i klimatskih uvjeta u samom eh, području na kojem se nalaze. 16 organizacija na 16 lokacija se uključilo u taj projekt i Dakle, ovaj eksperiment e, na 16 lokacija koje vidimo na ovoj mapi, svi znanstvenici su zapravo proučili sam soj e, pčele lokalnog karaktere sa još dva druga soja iz eksperimenta, te su onda odabrali e, onaj soj koji bi dobro dakle djelovao na određenom području. U tim lokacijama se promatrala cijela situacija u razdoblju tri godine i nakon e, dakle, primjene standardnih tehnika e, pčelarstva gledali smo veličinu kolonije, gledali smo izvorno podrijetlo kolonije i mogućnost preživljavanja na dotičnom području. Rezultati koje smo objavili prije nekoliko godina i to je upravo zapravo zapravo glavni, glavni dokument koji dovodi do nekih šest ili sedam drugih znanstvenih radova koje onda okuplje ove rezultate. Ne želim vas zamarati detaljima, ali jedan od naslova e, i glavnih rezultata ovog projekta bio je sljedeći. Right. Um, A upravo ovdje vidimo preživljavanje kolonija e, kroz razdoblje trajanja eksperimenta. E, počinjemo sa 100% kolonijom i kada pogledate kroz razdoblje vidite koliki je e, bio pomor pčela. Ne možemo kazati da je neki soj bio univerzalno dobar na svim lokacijama i rezultati pak nisu pokazali da bi neka od tih lokacija bila bolja od nekih drugih lokacija, što drugim riječima znači da pčele ne preživaju bolje u Španjolskoj nego li u Norveškoj. Dakle, nemamo tu konzistentnost kojom bismo mogli rezultate interpretirati. Međutim, što se tiče preživljavanja samih pčela i ono što je signifikantno i što smo iz statističkih e, podataka mogli vidjeti da svaka lokacija, da lokalni soj je bolje preživljavao od onih koje su e, dovezeni, odnosno importirani iz drugih područja. Jako je teško zapravo točno od odrediti zbog čega je to tako. Međutim, čini se da ipak one pčele koje se već dugo nalaze na nekom području, na neki način se lokalno adaptiraju na okolišne uvjete, a isto tako e, prije svega kako dobivaju te lokalno e, na neki način otpornost e, na bolesti koje vladaju u tom području. Ja bih sada želio vam kazati nešto o projektu B4, B4, a to je Bringing Back Black Bees, povratak dakle, sive medonosne pčele. Organizacija je to koje su osnovali nekoliko pčelara u, jugozapadnom dijelu Engleske gdje smo pokušali konzervirati zapravo izvornu medonosnu pčelu, a riječ je o vrsti Apis mellifera mellifera. Opći je dojam da bi upravo apis melifera, melifera trebalo biti najprimjerenije za uvjete koje vladaju u Velikoj Britaniji. Međutim, prvo pitanje koje se postavlja da li uopće postoji e, apis melifera, melifera u Kongolu. i Prvi rezultati su pokazali da u jugo-zapadnom dijelu zaista postoji populacija ove sive medonosne pčele, apis melifera melifera, a ovdje vidimo isto tako da u uzorcima iz jugozapadnog dijela Engleske, ovaj dio u zelenom, pokazuje se da je postotak veći od e, preostalog dijela Velike Britanije. Na lokalnoj razini, dakle, vidimo da na malom poluotoku, kao što je Cornwall, na južnom dijelu ovog područja postoje još uvijek populacije e, medonosne pčele apis melifera, melifera. Kako bismo razumjeli što se zapravo događa e, nacionalni zaklada za pročavanje proučavanje e, samih e, okolišnih pitanja iz Plimeta, nas se zamole da zapravo vidimo što to znači, da li zaista ove izvorne medonosne pčele i da vidimo koje su karakteristike ovih izvornih medonosnih pčela, te isto tako da razvijemo strategiju upravljanja, te isto tako u konzerviranju i širenju ove izvorne pčele. Na kraju bih e, želio naglasiti isto tako i rezultat e, ovog B4 projekta, a to je uslučenje jednog rezervata za medonosne pčele, a koje se nalaži u području Mount Echkamba a upravo kroz suradnju sa lokalnim e, vlasnicima područja i koji su kroz e, upravo e, dakle Dutch Convols koji je na neki način najveći zemljoposjednik, a upravo kroz suradnju na dobrovoljnoj razini smo upravo učinili jedan korak u zaštiti sive medosne pčele i taj rezervat službeno je otvoren prošlog četvrtka. Evo nekoliko podataka na web stranicama gdje možete naći daljne informacije o spomenutim projektima. Hvala vam lijepa. I tim koji će Hvala. Evo, ovim smo zaključili izlaganja naših eh, gostiju. Što se tiče javljanja za riječ, prvi se javio gospodin Andriju. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo samo kratko. Ja sam malo čas rekao u prvom javljanju da ću se ponovno javiti i da ću naglasiti nužnost profesionalizacije pčelarskog sektora. Ova izlaganja u drugom dijelu su nam pokazala koliko je to pitanje važno. Zahvaljujem se gospodinu Thierryu Dufrenu koji je govorio o tome u okviru e, Francuskog observatorija za znanstveno proučavanje pčela. Stručna izobrazba je nužna e, kao što je nužno povećati broj pčela u svakom ekosustavu. Vidimo u svim ovim izlaganjima da je bitno ulagati i u istraživanje ovim možemo zaključiti da najprije trebamo analizirati problem, a tek onda predložiti moguća rješenja. Sve je ovo povezano uz bioraznolikost. Danas nam nedostaju podaci o e, utjecaju nedostatka bioraznolikosti na ovaj sektor. Nedostaju nam podaci o genetskim aspektima pčela i o e, otporu na ekosustav. Trebamo dakle uložiti javna sredstva na proučavanje svih ovih aspekata. Ako smatramo da su pčele e, ključne za našu budućnost, onda to trebamo učiniti. I prošle godine smo govorili o pilot projektu u pčelarstvu, pa se pitam e, dokle smo stigli s tim pilot projektom, to je e, komisija E, o tome je komisija govorila dakle, prošle godine, pa zato bih htio znati dokle je to došlo. Hvala. Hvala lijepa. Evo zaista smo čuli jako dobre prezentacije. Hvala vam na tome. Ja bih e, svima trima govornicima želio uputiti pitanje. Koji koji je najvažnija tema koju biste u području pčelarstva promijeniti? Koji bi bio najvažniji moment koji bi trebalo promijeniti? Merci, Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se također želim eh, zahvaliti svim govornicima i ispričati se što nisam bio tu na prvom dijelu eh, izlaganja jer sam bio na jednom drugom odboru. U ZPP-u imamo i e, nacionalne pčelarske programe. Mi smo u okviru ZPP-a zatražili bolju koordinaciju istraživačkih e, programa na europskoj razini kako bismo pokušali bolje e, riješiti zajedničke probleme. Da li govornici ili predstavnici komisije nam mogu reći dokle su došli ovi nacionalni programi što se tiče dakle primjene tih programa i dokle smo došli po pitanju koordinacije istraživačkih programa na europskoj razini. Hvala gospodina. Thank you. quick... Hvala. Samo dva kratka pitanja. Prvo e, je prethodnom govorniku koji je govorio o sojarstvu, e, sjemenarstvu u Italiji. E, ne znam točno o čemu se tu radilo, ali čini mi se da Italija ništa nije učinila za same poljoprivrednike i to je nešto što je dosta uneobičajno jer obično e, poljoprivrednici se bave sjemenarstvom na ovakav način kako bi e, zaštitili svoje usjeve. U Jedinjenom kraljestvu smo zabrenuti zabrinuti e, da će naši poljoprivrednici izgubiti velik broj usjeva ako ne koriste ako ne koriste ovo za zaštitu fitosanitarnih proizvoda za bilje. Pa nam možete možda nešto više o tome reći. A isto tako se želim dovezati na nešto što sam rekao ranije. E, Ukrajina i e, Kina su e, industrije koje e, uvoz izvoze med u Europsku uniju, ali isto tako znamo da se i u Europskoj uniji proizvodi dosta e, meda. Nije mi jasno zbog čega moramo toliko uvoziti meda. To je pitanje koje sam postavio u prvom dijelu izlaganja, ali nisam dobio odgovor. Gospodin Flamengen, samo jedno kratko pitanje. Kada ste govorili o eksperimentalnom uzgoju pčela i usporedbi soja pčela, E, kada ste preselili neke pčele u, na druga područja, rekli ste da su lokalne pčele bile one koje su e, imale bolju proizvodnju. Rekli ste da je eksperiment trajao tri godine, ali e, ne znam postoji li neki drugi eksperiment i koliko vremena je potrebno da se naprave ovakvi pokusi, koliko vremena je potrebno za pripremu tih e, pokusa, prilagodbu pčela i tako dalje. Čini mi se da se više nitko ne javlja za riječ. E, u tom slučaju predajem riječ našim stručnjacima koji će moći odgovoriti. Imate dvije ili tri minute na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedavajući.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 pčela. Govorili smo o 20-30% smrtnosti pčela. Kada jedan pčelar izgubi 20 ili 30% svojih pčela, to znači da se njegova proizvodnja smanjuje za 20 do 30%. Ne znam koliko tvrtki bi e, se moglo oduprijeti ovakvom padu proizvodnje. Što znači da je ovo zaista ozbiljno pitanje i e, trebamo to imati na umu. Želim odgovoriti na vaše pitanje koje ste postavili glede zakonodavstva. E, danas moramo imati bolje sanitarne kontrole nad e, pčelama i e, maticama u Europi. Važne su lokalne pčele koje moraju imati genetiku prilagođenu lokalnu lokalnom okolišu, ali danas imamo i kolonije pčela koje možemo prenositi s jednog dijela na drugi drugo i e, u takvim slučajevima dolazi do takvih miješanja sojeva da ne možemo na kraju znati koji je bio izvorni soj pčele. Zato smatram da je jako važno bolje kontrolirati e, uvoz pčela, naročito kada se radi o maticama a također znamo da moramo imati strožiju kontrolu e, nad korištenjem pesticida. Kada sam rekao malo čas da u spermatozoidima koje pronađemo u matici pronalazimo i e, pesticide, to je strašno. Mi analiziramo e, i vosak koji sadrži sve proizvode koje koriste pčele i tu možemo pronaći ostatke pesticida stare već 30 godina. Dakle, bitne su sanitarne kontrole i kontrola nad korištenjem pesticida. I na kraju, što se tiče europskih istraživanja, mislim da je sjajno e, što smo se svi ovdje okupili, ali je sigurno da nam je potrebno više europskih projekata koji će nam omogućiti da zajedno kombiniramo e, naše napore, razmjenjujemo informacije i evo e, ovim se pridružujem i mojim govornicima i želim da zajedno surađujemo u budućnosti i e, razmenjamo iskustva iz naših istraživanja. Hvala. Hvala najljepša. Evo, ja ću pokušati odgovoriti na posljednje pitanje jer se njega najbolje sjećam. Pitanje je koliko dugo je potrebno pčelama da se prilagode e, lokalnom e, okruženju. E, neki sojevi koji se nalaze u Europi su sojevi koji su se prilagođavale, prilagođavale više stotina godina i te pčele, na primjer, sada nisu iste e, na e, istoku Rusije ili u Irskoj. Koliko je teško da se pčele prilagode, e, Nekim pčelama je bilo potrebno oko 150 godina za prilagodbu. na primjer, pčela medarica se nije mogla naći u zap zapadnoj e, Americi, a sada ih možemo pronaći. Imali smo kolege iz Amerike koji su se također interesirali za ovaj naš pokus i zato imamo te informacije i mislim da sada možemo reći da i u Sjevernoj Americi postoje e, europske pčele koje su se u potpunosti prilagodile lokalnom okruženju. A što se dešava sa europskim pčelarstvom i zašto nismo dovoljno konkurentni u odnosu na Ukrajinu ili Kinu? E, velik dio toga je povezan uz troškove proizvodnje i trošak radne snage koji je mnogo veći u Europi nego u Kini. Svjetska cijena e, cijena meda na svjetskom e, tržištu e, je nešto niža u odnosu na europsko tržište i e, moramo osvijestiti naše potrošače kao na primjer u Velikoj Britaniji da je britanski med najbolje kvalitete pa čak i ako je nešto skuplji od uvezenog meda koje možete pronaći također u našim dućanima, ali je to uglavnom med koji dolazi e, iz Kine. Evo ja ću pokušati odgovoriti na pitanja koja su postavljena. Dakle, što je sa zaštitnim slojem e, usjeva? Odgovor je jednostavan što se tiče Italije nije bilo moguće pronaći na tržištu e, usjeve kukuruza bez tog zaštitnog e, sloja, dakle bez e, insekticida. I upravo iz tog razloga smo se zapitali postoje li i neke druge poljoprivredne prakse koje nisu korisne, ali koje se i dalje koriste zbog e, velikog pritiska lobija e, kemijske, e, agrokemijske industrije. Možda se nalazimo u situaciji u kojoj se većina rezidua pesticida koju možemo pronaći u našoj hrani tu nalazi bez ikakvog e, stvarnog razloga. Još nešto što želim napomenuti, to je da e, političari trebaju e, pružati potporu pčelarima, a ne samo tržište. Ako, na primjer, Kina može proizvesti visoko kvalitetan med po niskoj cijeni, onda to ne znači da bi se taj med samo trebao naći na europskom tržištu. Mi moramo imati tu i političku intervenciju. E, moramo nadomjestiti e, gubitak tržišta. Ako izgubimo tržište, gubimo i radna mjesta. Mi moramo očuvati naše pčelarstvo kako ne bismo gubili udio na tržištu. Ako izgubimo udio na tržištu, to će e, onemogućiti dobro funkcioniranje našeg pčelarstva. I upravo iz tog razloga je ovo pitanje koje ne možemo prepustiti tek tako slobodnom tržištu. Mislim da je ovdje e, nužna politička potpora i da se to ne bi trebalo smatrati narušavanjem tržišta odnosno tržišnog natjecanja. I na kraju mislim da bi bilo zaista važno na neki način promovirati programe nadzora pčela, pčela medarica, divljih pčela na europskoj razini. Bilo bi dobro pronaći financijska sredstva za takve aktivnosti, to je nešto što bi bilo važno za Europu i europsku poljoprivredu. Bilo bi dobro pružiti potporu i e, kolosu e, kao i drugim inicijativama koje e, taj novac trebaju. Znamo da i istraživači E, sudjeluju u projektima koji se moraju na neki način financirati. Hvala svima, hvala stručnjacima koji su bili ovdje sa nama. Mislim da sada imamo zaista e, dragocjene informacije na raspolaganju. E, ja bih htio samo još se osvrnuti na par općih komentara. Proizvodnja meda je važna. a to je povezano i sa poljoprivredom. I drugim sektorima, na primjer alkoholna pića koja se prave od meda, e, također ovise i o pčelarstvu. Ovdje smo dobili veoma važne informacije. Dobili smo informacije o tome da neki pčelari se ovom aktivnošću bave kao dodatnom gospodarskom aktivnošću i vidjeli smo da je med važan, eh, med i pčele su važni za bioraznolikost. Možemo se zato zapitati eh, zašto nemamo više dijaloga o ovom pitanju. Ovdje smo imali predstavnike eh, poljoprivrede, pčelarstva i mislim da se treba više razgovarati o ovom pitanju, da trebamo uključiti i predstavnike fitosanitarne industrije i trebamo naglasak staviti na znanstvena istraživanja kako bismo e, poboljšali e, fitosanitarne proizvode, e, proizvode za zaštitu bilja koji moraju biti proizvodi koji ne ugrožavaju pčele. Zato trebamo konzultirati i veterinare, vidjeti postoje li neki lijekovi koji se mogu koristiti za borbu protiv smanjenja populacije pčela. To je, su sva, sve pitanja kojima se moramo e, baviti i u koja moramo uključiti i industriju. Još nešto što je važno, o čemu je govorio gospodin Agnu, a to su informacije s kojim raspolažemo, podizanje svijesti. Ako kažemo da je pčelarstvo važno za profesionalne pčelare, to ne znači da trebamo zanemariti pčelare koji se ovom aktivnošću bave u slobodno vrijeme ili koji se ovom aktivnošću bave kao e, dodatnim izvorom prihoda. Govorili smo o različitim programima, čuli smo i iskustvo Europske komisije koja je bila dosta fleksibilna. Govorili smo o financiranjima koja su predviđena i koja bi se trebala više koristiti u okviru ZPP-a. Mi također sa naše strane trebamo e, aktivnije djelovati kako bismo imali na raspolaganju više znanstvenih studija i e, načina e, na koji možemo pomoći pčelama Vidjeli smo što se desilo u Nizozemskoj, koje metode su se tamo koristile. To su metode koje su dosta skupe i šteta je što se naši stručnjaci nisu možda osvrnuli na to pitanje. Bilo bi zanimljivo čuti njihovo mišljenje. Također smo govorili da ponekad med koji pronalazimo u našim dućanima nije odgovarajuće kvalitete. Europska komisija e, je zadužena za nadzor kvalitete meda i možemo se zapitati zašto taj med koji nije dobre kvalitete, koji ne poštuje naše standarde, dolazi na teritorij Europske unije. Treba nešto učiniti po tom pitanju. Što bi se desilo kada bismo počeli uvoziti goveđe meso loše kvalitete? Pa morali bismo e, poštati kontrole na granicama. Isto to trebamo učiniti i za med. Dakle, to su sve pitanja koja e, upućujem komisiji. I mislim da se trebamo osvrnuti na pitanja e, trgovinske razmjene. Mi smo govorili i o obuci, stručnoj izobrazbi, o tome da se društvo treba informirati o svim ovim pitanjima. Potrošači moraju biti svjesni ovog problema a znamo da e, ljudi veoma često ne znaju ništa o ovome i moramo vidjeti što se sve može učiniti kako bismo poboljšali situaciju u pčelarstvu. Mislim da smo danas dobili dosta korisnih informacija koje će nam omogućiti da bolje oblikujemo ZPP za razdoblje nakon 2020. godine. Hvala vam svima na sudjelovanju. E, ovaj dijalog moramo nastaviti e, i e, molim naše govornike da o ovom govore i pred drugim odborima. Hvala vam svima još jednom. Mislim da smo posvetili dosta vremena ovom saslušanju jer jedna točka našeg dnevnog reda odgođena je za sljedeći put a sada ćemo se morati vratiti naš, na naš uobičajeni dnevni red. Hvala svim stručnjacima. Čini mi se da se još netko javlja za riječ. Samo kratko, molim vas. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Koristim ovu priliku da vam kažem nekoliko riječi o jednoj regiji u kojoj imamo puno poljoprivrednika i pčelara. Pokušavamo pronaći pravi, pravu ravnotežu, ali to je teško jer pčelari i poljoprivrednici imaju zajednički interes. No, tu postoje i određene neusklađenosti. Zato mi je drago e, što sam čuo da je Europska komisija rekla da predviđa određene mjere za budućnost u Francuskoj naročito smo primijetili da je došlo do smanjenja broja pčelara, to je velik problem za oprašivanje u budućnosti. Zato moramo e, razmisliti o nekim programima koji bi nam omogućili da izvojimo financijska sredstva ili subvencije za pčelare. To je zaista važno jer e, to je za naše pčelare važno. Mislim da postoje rješenja koja su pred nama, a sami pčelari e, bi vrlo rado dočekali realiziranje takvih e, ideja. Ne trebamo samo govoriti o potrebi za novim, mladim e, pčelarima, trebamo govoriti i o problemima već postojećih e, pčelara. Ne mogu se u potpunosti složiti sa svim što sam čuo danas. Rečeno je da pčelari koji imaju više aktivnosti su pčelari koji onda imaju više prihoda, ali trebamo omogućiti i malim pčelarima da prežive od svog poslovanja. Zato su ove subvencije važne. E, obuka je također važna. Obuka je skoro nepostojeća u Europi i ako postoji nije kvalitetna. Zato mislim da trebamo još puno toga uraditi. Hvala predstavniku Kopa Kožeke koji je govorio o ovom važnom pitanju koje će nam omogućiti zaista da pomognemo našoj pčelarskoj industriji. Hvala. Želim samo reći da vi dolazite sa sjevero istoka Poljske i e, u blizini njemačke e, granice. Dakle, vi ste govorili upravo o situaciji u toj regiji iz koje vi dolazite i slažem se s vama da su potrebne dalje akcije koje bi se trebale poduzeti. Sada prelazimo na točku broj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 a isto tako se koristi modelom ruralnog razvoja. Statističke podaci su izuzetno važni instrumenti kako bismo razumjeli kako zapravo je stanje u europskoj poljoprivredi, što su rezultati europske politike, kako izgleda ruralno područje i te isto tako kako klimatske promjene i socijalne promjene mogu utjecati na sam prostor. Europska unija već dugi niz godina ima sustav statističkog obuhvaćanja poljoprivrednih gospodarstva gospodarstava. Za to postoje isto tako jedan pravni okvir koji je zastario i koji je istekao još 2016. godine. Zbog toga je važno da imamo jedan novi okvir i da stvorimo takav novi okvir kako bismo imali statističke podatke koji bi bili e, za pojedine točke, a isto tako i prilagođene aktualnim uvjetima. Govorimo o novom okvirnoj uredbi a vezano uz integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je o prvoj uredbi i druga uredba koju je predložila komisija još predstoji. 2020. godine će se statistički podaci i tematski prikazati, e, što znači da ćemo imati prvi stup obuhvata statističkih podataka. Poljoprivredna gospodarstva gospodarstva, 90% e, svih poljoprivrednih gospodarstava će se obuhvatiti ovim sondiranjem i bit ćemo jednu ukupnu sliku stanja. Biće to i precizni prikaz situacije u poljoprivredi u Europi. E, drugi stup e, bit će zasnovan na probnim razmatranjima samih statističkih podataka i ticat će se statističkih podataka koji se tiču konkretnih e, mjerila. Ad hoc e, prikupljanja statističkih podataka za posebne potrebe i isto tako vezano uz neke političke odluke koje će se donositi. Također okvirna uredba koja je najavljena, a to su statistike koje se tiču e, proizvodnih faktore te isto tako samih podataka u usporedbi sa poljoprivrednim površinama. E, ovaj drugi stup će se predstaviti u kasnijoj fazi. To pak će sve skupa biti jedan okvir za europske statistike e, poljoprivrednih područja i isto tako sadržavat će metodologiju proizvodnje, mjere ruralnog razvoja te e, neke druge aspekte koje se tiču razvoja samih ruralnih područja moduli i ad hoc istraživanja e, statističkih e, podataka predviđena su s obzirom na podatke koje se prikupljaju e, prvi puta će se primijeniti 2020. godine te 2023. i 2026. godine. Ovo izvješće želim ukazati na to da je važno da imamo e, jasne i nedvosmislene podatke i to na vrijeme. Prije svega sam postupak mora ostati fleksibilan, a i sama poljoprivredna gospodarstva ne smiju biti previše opterećene, te isto tako ne smije biti opterećenje za nacionalne urede za statistiku. Što se tiče samih e, E, dakle statističkih obuhvata, oni se trebaju odvijati svakih deset godina, s obzirom da je višegodišnji financijski okvir e, zacrtan na sedam godina, a isto tako i sam izmjena zajedničke poljoprivredne politike odnosi se na razdoblje svakih sedam godina. Zadnje statističke integrirana statistika obuhvaćen je područje odnosno razdoblje 2010. godine prema višegodišnjem financijskom okviru i prema zajedničkoj poljoprivrednoj politici teško će biti da se ovi ciklosi sinkroniziraju, dakle 7 godina, odnosno 10 godina, ali svakako bi bilo dobro obuhvatiti modalnosti kako se mogu informacije e, prema dakle, popisu poljoprivrednih gospodarstava, a prije no što dođe uopće do bilo kakvih zahvata u reformu zajedničkog poljoprivrednog politike. Komisija mm, bi trebala odgovoriti na pitanje kada će doći ova druga uredba i ovaj drugi stup i da li bi nam već mogla dati podatke o tome kako će usporedo teći i funkcionirati ova druga uredba koja je planirana. Hvala lijepa. Gospođa Hojbuh ima riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala. Isto tako izvjestiteljici Vezano za ovu izuzetno važnu temu, upravo statistički podaci su temelj za sve naše političke odluke koje donosimo. I zato je jako važno da imamo dobre i transparentne podatke. E, to što nije davan velik značaj, vidimo isto tako i ovoj acikličnosti koja je spomenuta. Ovi podaci se prikupljaju svakih deset godina, dok mi svakih sedam godina u okviru višegodišnjeg financijskog okvira usmjeravamo naša sredstva za e, agrarnu politiku. Što se tiče e, rasprave o dakle, tržištu poljoprivrednih površina pokazalo se da imamo loše i nedostatne podatke. Ukoliko želimo imati transparentno statističko obuhvaćanje podataka, tada same strukture holdinga, odnosno udruge poduzeća, ne smijemo isključiti. Njima moramo dodijeliti vlastitu kategorizaciju tu je riječ o tome da ukoliko jedan koncern ili jedna skupina poduzeća ima preko nekakve povezana poduzeća ugovore, to treba jasno prikazati i mora račlaniti se upravo u tim podacima svaki od pojedinih poduzeća. Ukoliko pogledamo pojedinačno poljoprivredno gospodarstvo, tada moramo vidjeti da li ono pripada jednom većem koncernu. To je jako važno, jer upravo ovi mali poljoprivredne gospodarstva imaju zapravo velika e, koncentrirana poduzeća, sasvim drugačije gledaju na e, subvencije u poljoprivrednom području, sasvim drugačije gledaju e, na samu proizvodnju kao takvu, što znači da su utjecaj ovih koncerna u takvoj strukturi nešto sasvim drugačije od onog kada je riječ o pojedinačnom poljoprivrednom gospodarstvu. Zato su nam potrebni podaci i zato nam je potrebno da imamo drugačiji tretman kada je riječ o holdinzima i kada je riječ o spletu poduzeća koja se mora izdvojiti u zasebnu kategoriju. koji je prošli tak Hvala lijepa. Evo, molim vas da se držite ovog maksimalnog e, e, vremena za javljanje, to je dvije minute, gospodin Kathy. Hvala izvjetitelju, hvala na e, ovom izvješću. Zaista je ovo tehnički dokument po svojoj naravni, a isto tako je i politički zaista obuhvatan projekt. Znamo da je statistika jako važna za buduća planiranja, ali smo isto tako svjesni ovih tehničkih amandmana koje izvjestiteljica iznijela, a kada je riječ o isto tako povezivanje ovih razdoblja da se i politika i e, dakle statistički podaci ujednače. E, oni koji donose odluke svakako moraju imati relevantne podatke i moraju imati informacije koje će im pomoći i njima i nama kako bismo u budućnosti e, davali podlogu za dobru politiku. Statistika je dovoljno dobra samo onoliko koliko ju znamo koristiti. Oni problemi koje e, vidimo u ZPP-u, vidimo da e, s poljoprivreda kod nas stari, isto tako da ZPP isto tako nije u skladu s toma, vidimo da na neki način nemamo odgovore na sva ona pitanja koja se postavljaju. Jedno od područja koje smo mi e, analizirali je područje e, nesreća koje se događaju na poljoprivrednim gospodarstvima. Čini se da u Irskoj nemamo podataka o tom. Zapravo se registriraju samo pola onih nesreća koje se stvarno događaju. Isto tako i mortaliteta, isto tako i letalnost. 2013. smo imali e, statistički nijedan smrtni e, događaj na e, poljoprivrednim gospodarstvima, ali to u stvarnosti nije tako. To znači da statističke podatke moramo svakako koristiti za nešto i za ona područja u kojima želimo ići dalje. Što se tiče samog tipa informacija, kad je reč o mladim e, poljoprivrednim gospodarstvenicama, svakako treba poboljšati i ovaj segment e, statističkog obuhvata. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, sa svoje strane želio zahvaliti izvjestiteljice, čestitati na ovom poslu koje je Ovo je zaista tehnički dokument koji je izuzetno važan. Ja sam mišljenja da je ovo trebalo svakako u prošlosti e, biti e, sagledano. Važno je da sve informacije koje dobivamo iz statistike dobivaju svoju relevantnu interpretaciju, a politika onda mora oblikovati svoje mjere. Imamo predstavnika komisije koje, eto, primjerice u mljekarstvu koje se nalazi u izuzetno nezavidnom položaju upravo zato što statistike koje su nekada na europskoj razini bile obuhvaćene naprosto nisu uzete u obzir. Sada imamo 5 miliona e, prekomjerne proizvodnje na razini Europske unije i ne znamo što će se dogoditi sa ovom količinom mlijeka ako Europska komisija i da je komisija imala e, interpretaciju podataka, svakako se u tom sektoru moglo kretanje e, na neki način preusmjeriti i mogli smo stvoriti apsorpcijske kapacitete. Što znači da statističke podatke svakako moramo dobro interpretirati i koristiti podatke koji se kriju iza njih i ukoliko se jedan segment e, na neki način prekomjerno razvija, tada to može na tržištu izazvati određene disproporcije. To je tipičan problem koji susrećemo u poljoprivredi i zbog toga se moramo posvetiti upravo ovim pitanjima. Hvala. Hvala predsjedniče. Također želim e, zahvaliti i čestitati izvjestiteljci Dančili na ovom stručnom radu. Želim inzistirati na onome što je već rečeno od strane kolega, dakle potrebi da se povežu razdoblja popisa sa izradom ažuriranja ZPP-a, no ono što je važno što te elemente ne raspolažemo njima u trenutku kada se radi na ZPP-u, već u trenutku kada se započne rasprava. Dakle, u trenutku kada komisija šalje upite, kao što je rađeno u okviru buduće reforme, dakle to trebalo predvidjeti, to jest postarati se da popisi budu usklađeni s potrebama ZPP-a kako bismo mogli podhranjivati doista našu raspravu za taj kolektivni napor. Evo je doista jako dobro i želim se zahvaliti iskreno izvjestiteljici. Zastupnik Pokansen. Najljepša hvala, predsjedniče. Situacija je jasna. Ovo je tehnički prijedlog po svojoj prirodi, ali to ne znači da zbog toga to nije važno na političkoj razini. Jer to pruža mogućnost da se smanji administrativno opterećenje za poljoprivrednike, isto tako i za državne uprave. Dakle, ovdje se radi jednostavno o optimiziranju korištenja javnih sredstava i sve takve inicijative uvijek su došle. Istina je da se ovdje govori o statistikama, radi se o tome da budu što je moguće preciznije, da se raspolaže podacima Dakle, tu se radi o prijedlogu koji za cilj ima da se poboljša prikupljanje podataka. Tu se radi o zahtjevnom radu koji trebaju obaviti države članice, no imajući to na umu, Europska komisija je trebala omogućiti odredbu za Portugal, Španjolsku i Grčku koje rade ova ispitivanja godinu dana ranije. Treba pružiti mogućnost da se vodi to ispitivanje na prikladan način, što izaziva dodatne troškove za nacionalne uprave. Dakle, to sve treba imati na umu, a istovremeno pojednostaviti situaciju, dakle, omogućiti da se, da se ima manje administrativno optrećenje. Najviše hvala predsjedniče. Sad predam riječ predstavnici komisije, gospođi vici, izvolite. Evo, ako možete kratko, samo da odgovorite na što je rečeno. najviše hvala. Evo, najprije ću pokušati odgovoriti na pitanje koje se postavlja, tu se radi o drugoj okvirnoj uredbi na kojoj trenutno radimo, dakle ta druga uredba, o njoj se trenutno raspravlja, raspravljaju, raspravljaju tehničke stručne skupine koje na tome rade zajedno s komisijom i očekujemo optimistički da ćemo dobiti do kraja iduće godine prijedlog teksta no, da se osvrnem ponovno na vaš prijedlog. Zašto imamo dvije okvirne uredbe? Morali smo obaviti popis e, u poljoprivredi za 2020. Znam da se vi zalažete za to da se to, da to bude usklađeno s budućim ZPP-om, no želim vas podsjetiti da popis u poljoprivredi, to je nešto što se radi u svakih deset godina, isto tako popisan kao i popisan ništa i zato imamo popise svakih deset godina, no u međuvremenu statistički uzorci trebaju pružiti dostatne podatke za razdoblje između ta dva popisa. u svakom slučaju to je nešto što bi se moglo uzeti razmatranje za u No, želim istaknuti potrebu da se raspolaže pravnom, pravnim temeljem za popis poljoprivredi za 2020. i doista potpuno smo svjesni toga da tri države žele godinu dana ranije obaviti taj posao što što naglašava potrebu da ta pravna, pravni temelj bude na raspolaganju na vrijeme. Evo još jednu stvar bih spomenula, a to ste s pravom rekli, dakle politike se mijenjaju i važno je da kada se radi uzorak 2023. ili 2026. da budemo u stanju prilagoditi e, metodu prikupljanja podataka i da se tu iznese ono što je relevantno u okviru novog ZPP-a. Ja ovdje tražim također i vašu podršku jer se ovdje radi o zahtjevnim stvarima, osobito kada trebamo razgovarati i dogovarati to sa državama članicama, jer važno je održati stabilnost i znati nekoliko godina unaprijed koja pitanja treba postaviti. Eto, nadam se da sam odgovorila na pitanje. Svakako smo tu na raspolaganju da vam odgovorimo sa su pitanje. Izvolite. Hvala. Bardzo dziękuję i oddam głos pani poseł. Dwa słowa. Hvala, ponovno predajem riječe izvjestiteljici, no imam jedan kratki komentar. Dakle, ovi podaci su jako važni kako bi se dobro moglo upravljati Dakle, ključnog su značaja kako bi se dobro moglo upravljati na mikro i makrobiološkoj razini e, poljoprivrednim gospodarstvima i svaki put sam zapanjen kada vidim s kojim podacima raspolaže CD, dakle krajnje bogatim, kompletnim e, podacima. Naravno, to je nužno kako bi se zajamčilo kontrola i praćenje funkcioniranja ZPP p-a i kako bi se moglo predviđati za buduće. Eto, hvala toliko, sada predajem riječ izvjestiteljici. Najljepša hvala predsjedniče, želim zahvaliti svim kolegama na komentarima u vezi s ovim izvješćem, hvala i na hvala i komisiji na odgovorima. Dopustite da kažem da s obzirom da smo mi politički čimenici statistika i razne informacije o radnoj snazi u ruralnom stanovništvu, o mladim eh, poljoprivrednicima, o zemlji, o pritisku na zemlju, rezultatima urbanizacije, zeljnjivanja i korištenja eh, zemljišta, prenamjeni zemljišta, šumarstvu. Evo to su neki kolegi, eh, primjeri koje su kolege spomenuli, da dakle, trebamo paziti na te stvari i statistički podaci su od ključnog značaja kako bi se moglo donijeti upućenu odluku u kontekstu razvoja poljoprivredne politike. Ja očekujem vaše amandmane i nadam se izvješću u kojem ćemo doista moći razgovarati o sinhroniziranju ovih podataka što bi trebalo biti od velike koristi za poljoprivredu. Hvala. Najljepša hvala. Vi ste govorili o amandmanima. E, točno je, do 6. lipnja u 13 sati možete dostaviti amandmane. Eto, iscrpili smo poslije poslijepodnevni dnevni red. Hvala izvjestiteljici. Hvala kolegama. Predsjednik zahvaljuje i prevoditeljima. Sutra glasamo u 9 sati, molim ne zaboravite svoje kartice. Najljepša hvala.